suzdržani, usvaja se. 9.32 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 9.32, otvoram glasovanje. The vote is closed. She clearly carried. Zatran glasovanje. Usvaja se. Kompromis 39 za, protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis 40 za, protiv suzdržani usvoja se. osam amandman za, protiv suzdržani usvoja se. Kompromis 41 za, protiv suzdržani usvaja se. 42 za, protiv suzdržani usvoja se. 929 za, protiv suzdržani usvoja se. Inta 15 za, protiv suzdržani. Ponovit ćemo za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Bač 3 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo na 9, ne, na drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. 279 je vana za, protiv suzdržani odbija se. 280 za, protiv suzdržani odbija se. Baš 7 za, protiv suzdržani usvoja se. Uvodne izjave. Broj 4 za, protiv suzdržani usvaja se. 5 za, protiv suzdržani provjera. Uvodna izjava 5. Vote is open and the vote is closed. glasovanje. Usvaja se. 6 za, protiv suzdržani usvaja se. 7 za, protiv suzdržani odbija se. 8 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 2 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, provjera. Četrnaest amandman. Zatvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 29 prema 27. 9.13 za, protiv, suzdržani. 80% posto članova nije sudjelovalo u ovom glasovanju, tako da moramo provjeriti. 9.13. Otvoram glasovanje. Zatvoram. 48 naspram 7. Dakle, usvoja se. Onda INTA 3 za protiv suzdržani usvoja se. INTA 4 za protiv suzdržani usvoja se. citati INTA 1 za protiv suzdržani usvoja se. INTA 2 za protiv suzdržani usvoja se. Kompromis 1 za protiv suzdržani usvoja se. 94 za protiv suzdržani usvoja se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada izvješće u cijelosti s izmjenama i dopunama, otvoram glasovanje. It's closed. Zatvaram. Usvaja se velikom većinom. I prelazimo sada na točku broj 9. Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji. Žele li izvjestite gospodin Van Orden reći nešto? Gospođa Andrik Jene bi htjela reći nešto. Hvala. Evo samo nekoliko napomena u vezi sa našim glasačkim popisom e, pučana zbog um, mišljenja u nekim klubovima u zadnjem trenutku. Dakle, kompromis 5 e, odbijamo i amandman 103 odbijamo. Dakle, minus. Evo, to se mijenja na glasačkom popisu. Hvala. Okay, thank you. Any other remarks? Any other voting list? U redu ima li drugih napomena, treba li mijenjati još glasačkih popisa? Ne, dobro. Onda možemo pristupiti glasovanju. Kompromis 3 za, protiv, suzrani, usvoja se. Amandman 7. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 62. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 159. Gospodina Buhnara. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Osamdeset dva amandman gospodina Daktusona za protiv suzdržani usvaja se. 83 za protiv suzdržani usvaja se. četiri za protiv suzdržani usvaja se. osamdeset 85 za protiv suzdržani provjera. osamdeset 85. Gospodina Kasalda. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani. Rekao bih da se usvaja. Provjerit ćemo. 87. amandman. otvaram glasovanje. It's closed. Zatvaram. Jasno, usvojeno velikom većinom. 88. za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Devedeset Schaffhauser za protiv suzdržani odbija se. 93, 94 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101. Šalhazer za, protiv suzdržani, odbija se. 4. Za, protiv suzdržani, odbija se. 106. Za, protiv suzdržani, odbija se. 103. Za, protiv suzdržani, usvoja se. 103. amandman provjera. Chairman,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 Amandman 102. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 6. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 141. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 142. za, protiv, suzdržani, odbija se. 143 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 146 amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 147 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, odbija se. 149 za, protiv, suzdržani, odbija se. 150 za, protiv, suzdržani provjera 150. amandman. It's closed. Zatvaram glasovanje, usvaja se. 151. za, protiv, suzdržani, odbija se. 152. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, odbija se. 155. za, protiv, suzdržani, odbija se. 158. za, protiv, suzdržani, odbija se. 164 165 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 168 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 173, 75 i 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178 za, protiv, suzdržani, odbija se. 180 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 185 za, protiv, suzdržani, odbija se. 182 za, protiv, suzdržani, odbija se, e, usvaja se. 183 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne. We come to 186. Amandman 186 za. Protiv suzdržani odbija se. 187 za. Protiv suzdržani usvaja se. 188 za. Protiv suzdržani usvaja se. 190 za. Protiv suzdržani usvaja se. 193 za, protiv suzdržani usvaja se, 194 za, protiv suzdržani usvaja se, 195 za, protiv suzdržani provjera. 195. Otvoram glasovanje. It's closed. It's been carried. Zatvaram usvaja se. We now come to 169. Sada dolazimo 100. 69? Ne. 196 Schaffhauser. 196 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 198 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 197 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 199 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 200 odbijeno, 201 za protiv suzdržani usvojeno, 202 za protiv suzdržani odbijeno, 203 za protiv suzdržani usvojeno. 204, 203 ćemo e, provjeriti, Buhner. Glasanje zatvoreno, odbijeno. 204 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 205 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 205. Sad dolazimo do 13 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. 13, glasanje je za, otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Vrlo jasno usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18 za, protiv, suzdržani, e, odbijeno. 21 e, za, protiv, suzdržani. Provjerimo. The vote Glasanje zatvoreno, e, otvoreno, zatvoreno, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 24, Peterle, glasanje je otvoreno zatvoreno, 30 za, 29 protiv, 27 za, protiv, suzdržani, moramo to provjeriti, Peterle, ponovno glasanje je otvoreno. Peterle, provjerili smo i usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 30 za, protiv, suzdržani. Moramo to ponovno provjeriti. 30. Gospodin Adaktuson. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. I odbijeno jednim glasom. Je li ono ovdje? Nemojte mu reći. 31, gospodin Šafauzer, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20, 34, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1, za. A nismo 34 usvojili sad. 35, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 37, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, ne, o tome se ne, ne, 39 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti, 39. Glasanje je zatvoreno, odbijeno jednim glasom. Kompromis jedan za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 51 za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti. 51. Treći put Lojza Petrla proveravamo. Glasanje je zatvoreno. 42 za, 16 protiv. 52 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 50 za, protiv, suzdržani suzdržani, provjerit ćemo 50. Glasanje je zatvoreno i odbijeno. 54 za protiv suzdržani odbijeno, 55 za protiv suzdržani usvojeno. 57 za protiv suzdržani odbijeno, 58 za protiv suzdržani usvojeno. 59 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 63, oprostite. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 70 i 71 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sad idemo na 72 za, protiv, suzdržani, moramo to provjeriti. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i usvojeno. 73 za, protiv. Provjerimo 73, molim vas. 74 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo 75. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. To je bilo jasno. S mojeg mjesta se to jasno vidi. 76 za protiv suzdržani odbijeno, 78 za protiv suzdržani odbijeno. I sad e, glasamo elektroničnim glasanjem e, o nacrtu mišljenja, glasanje je otvoreno. 49 za, 5 protiv usvojeno. We come to the conclusion of Sad e, dolazimo do sklapanja okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Australije. S druge strane, gospodin Milan, može li nešto reći? Ako ne, onda idemo odmah na glasanje. Samo jedno glasanje. Glasanje je otvoreno. Znači prvo glasamo vezano uz ovo. Nema tri kolege, izgledam. Jedan kolega nedostaje. Svi su tu. Sad dolazimo do dnevne broja 11 rezolucija o zdavanje suglasnosti za sklapanje okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Australije s druge strane. Gospodin Milan Mon želi nešto reći. Ako ne, onda još jednom glasamo. 24 za, protiv suzdržani usvojeno. 26 za, protiv suzdržani usvojeno. 25 za, protiv suzdržani To ćemo provjeriti. 25. Glasanje je otvoreno. Glasanje zatvoreno i odbijeno. Kompromis 2 za protiv suzdržani usvojeno. 33 za protiv suzdržani usvojeno. 34 za protiv suzdržani usvojeno. 35 36 za protiv suzdržani odbijeno. 37 za protiv protiv, suzdržani, odbijeno. 38 za, protiv, suzdržani. Ja bih rekao da je usvojeno. Što mislite? Da, 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerit ćemo 40, potpredsjednik Vistisen. Glasanje zatvoreno i usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 41 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 42 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 42, 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti. 48, gospodin Tenak. Glasanje je zatvoreno i odbijeno. 49 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 51 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 54 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dolazimo u uvodne izjave. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Usmeni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Broj 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13, 14 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani. Provjerimo 17. Gospodin Tenak. I usvojeno 37 glasa za, 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerimo 19. Glasanje je otvoreno, zatvoreno i usvojeno. 20 za, protiv suzdržani usvojen 21, za protiv suzdržani usvojen 22, za protiv suzdržani usvojeno 23, za protiv suzdržani usvojeno. Charles, pet pobjeda za tebe. E, Sada imamo citate, jedan za protiv suzdržani usvojeno, dva za protiv suzdržani usvojeno. I sada glasamo završno elektroničnim glasanjem. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno, 54 za, 2 protiv. Čestitamo izvjestitelju. Item number 12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 Direktnim e, glasanjem, elektroničnim glasanjem, glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno i usvojeno 51 glas za, 3 protiv. Sada znači 13. okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane Republike Koreje, s druge strane kog bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj unije. Gospođa Saifi, izvjestiteljica, želi ste nešto reći? Ne, onda možemo direktno e, prijeći na glasanje. Glasanje je otvoreno. I zatvoreno i usvojeno 57 za 3 protiv. Hvala kolegama. Evo, obavili smo e, glasanje. E, bili smo brži za 10 minuta. Sad, znači, imamo razmjenu gledišta sa ministricom vanjskih poslova Norveške. Molim vas da budete brojni na tom susretu. Hvala.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 Right, dear Hvala, poštovani kolege i kolegice, dame i gospodo. Točno je 10 sati. Zadovoljstvo mi je i čast meni i svima nama što možemo pozdraviti gospođu Ine Eriksen Sørajde. Ona je ministrica vanjskih poslova Norveške koja nas je došla posjetiti na sastanku ovog odbora. I vaš prethodnik je bio gost u ovom odboru. Tako da mi je drago što možemo razmijeniti stajališta i mišljenja sa predstavnicom vlade Norveške koja je aktivna na regionalnom i globalnom planu. Ne treba vam reći previše toga o našoj bilateralnoj suradnji koja je tjesna. Mislim da nije s jednom drugom državom u Europi nismo toliko bliski kao što je to E, Norveška sa stajališta ZVSP-a, ZSOP-a u energetici, migracijama, održivom razvoju, klimatskim promjenama. I što se tiče vanjske politike, Norveška je uvijek bila usklađena sa našim stajalištima, na primjer u pogledu Rusije. Danas imamo dosta tema koje će biti predmo rasprave. Kolegi i kolegice će biti zainteresirani za to da čuju kako Norveška planira nastaviti E, raditi na politikama za Arktik. Znamo koja je geopolitička važnost Arktika, ona se povećava konstantno. Također bismo htjeli čuti nešto o suradnji sa Norveškom u geografskom području koju okružuje Europske uniju, Zapadni Balkan, proces, mirovni proces na Bliskom istoku, palestinska samouprava Libija i tako dalje. Gospođo ministrice, imate riječ, jako nam je drago što ste danas sa nama. Hvala, hvala lijepa što ste me pozvali na ovaj sastanak. Bila sam već u ovoj dvorani u prošlosti, ali sam bila samo u publici, nisam nikad dobila riječ ta ovdje e, i bila sam e, u suradnji sa mm, nadležnima Europskom parlamentu za obranu. Od 1994. kad smo glasovali protiv e, članstva Europskoj uniji, postali smo jedna od najintegriranijih ne EU država u Europi, a to se također odnosi na e, naš sporazum. Dva puta smo odbili članstvo, 72. i 94. Ali ja nisam nikad odbila suradnju sa Europskom unijom, tako da imamo čvrste veze što se tiče vrijednosti, ali što se tiče zemljopisa. Naša sigurnost i prosperitet, e, oni su čvrsto povezani. A europski izazovi mi smatramo da su regionalni, e, znači zajedničke izazovi. Naša zajednička platforma je nešto što je prilično dobro oblikovano e, i to je vrlo važno za Europu. Kolege i ja posjetiti čujemo Brisel vrlo često. Ponekad dolazimo nekoliko puta mjesečno primjer naše suradnje je to da sada, baš u ovom trenutku, imamo 20 državnih tajnika iz Norveške koji su na nekom drugom mjestu u ovoj zgradi, imaju razne sastanke sa predstavnicima Europskog parlamenta, odnosno sa zastupnicima. Da, govorim upravo o državnim tajnicima. Htjela bih nešto reći o tome zašto sam daš nas došla vamo. Prošlih desetljeća Norveška i partneri u međunarodnoj zajednici su dosta investirali na diplomatskom planu, ali resurse kako bi pomogli dostizanju e, trajnog mira na Bliskom istoku. Nakon e, Osla 1993. imali smo i odbor za vezu e, i bili smo na čelu tog odbora od 1993. Želimo suradnju sa regionalnim akterima, ali i s Europskom unijom Oslanjamo se na to i zato mislim e, da je važno što će nas gospođa e, Mogherini nas ugostiti na proljeće. Kasnije ćemo imati još jedan sastanak, a cilj toga sastanka je da se dogovorimo oko nekih strateških mjera koje će ojačati palestinske institucije i također će pomoći ekonomskom razvoju, uključujući u Gazi gdje je situacija trenutno vrlo teška. E, mi očekujemo da ćemo time pripremiti teren za nastavak političkih pregovora. Već četiri godine nema direktnih e, razgovora i mislim da bi oni trebali započeti ponovno, ali moramo stvoriti temelj za to. Kad smo se sastali za e, izvanredni sastanak u prvom mjesecu u Briselu, to je bio prvi sastanak Eh, između Izraelaca i Palestinaca o deklaracije USA da će premjestiti ambasadu Jeruzalem. Eh, razina suradnje i konstruktivna atmosfera pokazuju da se radi o vrlo relevantnom mehanizmu. To je jedan od rijetkih mehanizama koji postoji kako bismo osigurali da partneri i donori međunarodne zajednice sjede za istim stolom. Naš e, cilj je da dođemo do rješenja s dvije države. Glavni cilj je stvaranje e, napretka na terenu, promovirati ekonomski razvoj i jačati palestinske institucije. Ovo je jedini međunarodni forum gdje imamo sudjelovanje obiju strana, imaju dijalog sa donorima i međunarodnom e, zajednicom. Ovoga tjedna sirijski konflikt e, slavi tužnu osmogodišnjicu. U Guti su se dogodili tragični događaj. E, to nas potiče na to da ovaj rat još uvijek nije gotov. E, Vijeće sigurnosti treba raditi na pronalasku humanitarne pauze koja je jako važna da bi se pružila humanitarna pomoć kako bi se evakuirali eh, ranjenici, a kako bi se zaštitili civili. Kad je ISIS eh, pobjeđen, a na vojnom planu, ipak došlo do eskalacije prošloga mjeseca, pogotovo u sjeverno-zapadnom dijelu iz Sirije internacionalizacija konflikta je nešto što nas brine. Situacija u Afrinu i u Idlibu, e, situacija je teška i nakon turske ofenzive uvjeti su nepredvidivi. Kao što znamo, humanitarna pomoć je potrebna. 13,1 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć unutar Sirije, a 5,5 milijuna e, su izbjeglice proteklih osam godina Norveška je ponudila jednu milijardi eura za rješavanje sirijske krize i na konferenciji 2016. zauzeli smo se za jedan milijun eura u sljedeće četiri godine. 2018. godine, samo te godine, da ćemo 225 milijuna eura za Siriju i okolne države. Naši prioriteti su humanitarna pomoć i obrazovanje, pogotovo kako bismo uključili žene i djevojke. Podržavamo e, postupak posredovanja UN-a i zajedno s Europskom unijom želimo da dođe do obnove, ali tek kad budemo imali politički proces koji će biti inkluzivan. Prijeđimo sada na Sjevernu Afriku. E, tamo smo ostavili značajan trag, surađujemo tjesno i tješnje sada sa Tunisom, Malijem, a prošloga mjeseca smo otvorili ambasadu u Bamaku. Trenutna situacija u Libiji i Maliju ima destabilizacijski učinak na cijelu regiju, a sigurnost u Sjevernoj Africi i u Sahelu, kao što znamo, je jako važan element za europsku sigurnost. Borba protiv ekstremizma i nasilja preko granične kriminalne mreže, trgovina ljudima, to sve ovisi o stabilnosti i suradnji. Mir je krucijalan za održivi razvoj, ulaganje u privatni sektor i stvaranje novih radna mjesta je važan faktor u ovoj regiji. Podržat ćemo ovaj proces stvaranjem kapaciteta u humanitarnom pravu i u međunarodnom pravu. Nastavit ćemo s našim zalaganjem u Minuzmi e, sa e, mm, u zračnom e, prometu i podržavamo vodstvo Europske unije koje je preuzeto u toj regiji. Kriza i konflikt na samom pragu Europe povećava migracijske tokove prema Europi i mi kao država e, želimo sudjelovati u odgovoru Europske unije e, ne samo u sklopu šengenske suradnje. naši zajednički interes da pronađemo trajna rješenja. Osigurati poštivanje međunarodnih normi je nešto za što se zalažemo i zato globalni pakt za migracije je naš prioritet. Također pozdravljamo zajednički eh, task force koji je stvoren da bi se zaštitili migranti i kako bi se ubrzao povratak migranata na svoje ognjišta i kako bi se pomoglo onima koji trebaju međunarodnu zaštitu. Moramo se pozabaviti centrima e, za pritvor u Libiji i moramo dati doprinos u zemnom fondu. Projekti iz tog fonda moraju dati prioritet pomoći svim e, najranjivim skupinama migranata, a sukladno sa OECD-om i njihovim standardima je preduvjet za davanje sredstava s naše strane. Norveška e, preko 2000 E, emigranata prihvatila, a 300 ih je bilo iz Libije. Pozdravljamo suradnju s UNHCR-om. Sada Zapadni Balkan. Migracijska kriza iz 2015. godine izložila nas je institucionalnim slabostima i to vidimo u Zapadnom Balkanu gdje je došlo do socijalnih i ekonomskih velikih izazova. To nas podsjeća da smo međusobno povezani. Stabilnost, prosperitet na Zapadnom Balkanu je jako važna za Europu. Etničke tenzije, političke krize su nešto što se može preliti preko granice, vrlo lako. Regija zaslužuje vrlo jako zalaganje Europe, a strateški dokument komisije je važan i dolazi pravovremeno. Norveška se slaže s prioritetima iz tog dokumenta cijenim ulogu Europskog parlamenta koja je vrlo važna za Zapadni Balkan. E, izvješće sa specifičnim napretkom za, državama, za države E, čita se sa velikim interesom i izvan ovog odbora. Vjerujem da kolega iz Kosova će također biti vaš gost danas i da ćete s njime razgovarati o odnosima s Kosovom i to podrobnom. Europska suradnja na Zapadnom Balkanu je ključna za ovu regiju, ali za budućnost, sigurnost i dobrobit cijele Europe. Norveška ima aktivnu suportivnu ulogu. U 2018. godine odlučili smo udvostručiti bilateralnu pomoć za zapadni Zapadni Balkan 33 milijuna eura ukupan iznos, a vladavina prava sigurnost, imigracije, pomirenje i socijalno-ekonomski razvoj su prioriteti. Mi podržavamo ulaganja u infrastrukturne projekte eh, kroz eh, ulagački okvir za Zapadni Balkan. Mi se zalažemo na Zapadnom Balkanu i imamo razne prioritete i fokuse. Vjerujem da tu postoji još više prostora za suradnju s Europskom unijom u budućnosti. A sada ću preskočiti sa Zapadnog Balkana, skočiti na Arktik. Arktičko područje je veliko područje naše države, tu stanuje 10% norveškog stanovništva. Oni tu žive, imaju tvrtke, imaju obiteljski život i mnogi ljudi smatraju da je Artik samo mjesto gdje ima puno leda, ali ljudi tamo doista žive. Artik je e, pitanje koje obuhvaća cijelu Europu. Artik se mijenja još brže od ostatka svijeta. Klimatske promjene su prilično zabrinjavajuće tamo da bismo postigli pravnu ravnotežu između korištenja i zaštite resursa, e, znanstvena suradnja je ključna. Priznajemo veliki doprinis koji europski znanstvenici daju kako bismo bolje shvatili Arktik. Ova regija je okarakterizirana mirom, sigurnošću i međunarodnom suradnjom, a mi želimo osigurati da to tako i ostane. Poštivanje međunarodnog prava i prava mora je ključno i to je također norma u našoj regiji. Artički, e, Artičko vijeće, Barencova suradnja i druge vrste suradnje daju nam otvorene kanale za komunikaciju. Artičko vijeće je međunarodno tijelo za bavljenje pitanjima vezano za Arktik. Mi ćemo i dalje podržavati e, status E, stalnog promatrača na Arktiku za Europsku uniju. Imamo jaki interes za to e, i primijetili smo veliki interes Europskog parlamenta. Vaš odbor radi na integriranoj politici Europske unije za Arktika. To se vidi u rezoluciji koja je usvojena prošle godine. U usvajanju foruma e, u tog dokumenta forum je mjera koju pozdravljamo. Na sjeveru imamo granicu sa Ruskom federacijom. Za nas Rusija je globalni akter, ali također naš susjed. Kao susjedi imamo bilateralnu suradnju na praktičnim pitanjima od obostrane koristi Radi se o širokoj paleti e, suradnja koje imamo. Velika suradnja se ostvaruje u području ribarstva, uključujući e, upravljanje bakalarom u Barencovom moru i e, akcije traganja i spašavanja. Kontakt među ljudima je važan, to je dio života na sjeveru. Istovremeno mi branimo naše vrijednosti i to činimo zajedno. Zabriniti smo za autoritarne promjene u Rusiji, pogotovo što se tiče civilnog društva i ljudskih prava. E, govorili smo o tome bilateralno, ali i multilateralno. Razgovarala sam sa Borisom Johnsonom u petak i rekla sam da smo mi solidarni nakon e, napada u Salisburyu i mi želimo da se riješe pitanje vezano uz Ujedinu kraljevinu. Što se tiče Ukrajine, mi e, smo uzbog naših saveznika. Norveška ima restriktivne mjere koje su u skladu s mjerama Europske unije. E, I paket e, za Ukrajinu iznosi 20 milijuna eura godišnje, a osim podržavanja reformi Ukrajini mi dajemo i humanitarnu pomoć i nastavit ćemo to činiti na bilateralnoj razini, ali općenito vezano uz gospodarstvo. Još nekoliko pitanja, evo vezano uz Brexit je postavljeno. Brexit neće promijeniti odnos između Norveške i Europske unije i to vrlo često ponavljam i u Norveškoj kako bih osigurala da svi to dobro shvate. Naši odnosi će ostati nepromijenjeni. Cijenimo to što je Europski parlament e, mm, označio, e, naznačio važnu ulogu je nas kao članice EFTE. Naša uloga i vaša uloga je jako važna. Mi želimo zadržati tjesni kontakt, a odnos između Europske unije i Norveške temelji na sporazumu EEA e, zajedničkog gospodarskog prostora. Mi Time dajemo stabilni okvir za e, odnose Norveške s državama članicama Europske unije. Kroz EEA i Norveška daje dugoročni doprinos integracije Europe i smanjujemo socijalne ekonomske razlike u državama članicama. Mi dajemo doprinos, surađujemo, to znači da mi sa drugim članicama EFTE nismo obične treće zemlje u ovom procesu, ali Brexit će promijeniti pravni okvir za našu gospodarsku suradnju s Ujedinom kraljevinom. Sporazum između Banjera i Devisa jučer je pozitivan razvoj, a e, povlačenje i novi okvir za budućnost je jako važno za Ujedinu kraljevinu, ali i za Norvešku. I posljednje što želim reći vezano je uz svakodnevno poslovanje odbora, a to je vanjska, zajednička vanjska sigurnosna politika. Gospodin Tusk je nedavno rekao da Europska unija i Ujedinjena kraljevina se nalaze pred sigurnosnim prijetnjama koje su zajedničke, a globalna nesigurnost e, traži suradnju u području e, sigurnosti vanjskih poslova. Suradnja mora obuhvaćati e, europski gospodarski prostor i Norvešku u vanjskoj politici želimo reći da trebamo imati e, suradnju i konzultacije sa istomišljenicima kao što smo na primjer mi u Norveškoj. Želimo povećati kapacitete da bismo se pozabavili prijetnjama e, to obuhvaća sigurnost u Norveškoj u cijeloj regiji, a u norveškom je interesu da tjesno surađuje s Europskom unijom i državama članicama u tom području. U tom kontekstu ključno je e, dobro raspodijeliti zadaće između Europske unije i NATO-a, a iz perspektive NATO-a, a bila sam ministrica obrane, da je suradnja između Europske unije i NATO-a sada možda bolja nego ikada i mislim da je to pozitivan razvoj. Na samom kraju Zaključno, želim reći da želimo duboku i kvalitetnu suradnju s Europskom unijom. Norveška Europska unija će i dalje se suočavati s izazovima u cijelom svijetu i u susjedstvu, a uvijek ćemo biti najtješnji susjedi i partneri. Hvala. Hvala ministrice na vašim riječima. Sada imamo dovoljno vremena za raspravu, nešto više od pola sata. Na početku vas želim izvijestiti da je naš e, prošireni sastanak predsjednik što je odlučio da ćemo posjetiti vašu zemlju u travnju zajedno sa odborom sede. Otići ćemo u osaj i onda na daleki sjever. Naravno, Bavit ćemo se uglavnom e, suradnjom po pitanju sigurnosti. Svi kolege koji su ovdje, koje se bave Brexitom, a mislim da se nas većina u ovom trenutku bavi Brexitom, se vrlo često služi pojmom norveški model kojeg se Britanci nažalost ne žele držati, ali to je njihova odluka. Dakle, dotakli ste se brojnih pitanja i javilo se mnogo kolega. Prvi u ime e, pučena ima riječ gospodin Galer. Hvala i želim vam dobrodošlicu na naš odbor. Da, ne znam da Norveška nije u Europskoj uniji. Slušajući vaš govor, mislio bih e, da je ona vrlo dobra zemlja članica, čak i bolja od onih koji su tu. Dakle, dotakli se, se tih pitanja i što se čini Brexita, čini se da se zadovoljni našim e, situacijom. E, Norveška naravno s pravom očekuje da nakon e, pregovora će imati mogućnost reći da mi nismo zemlja članica Europske unije, ali smo unutar gospodarskog prostora i ne želi da se sa Britanijom postupa na bolji način od toga. Dakle, mogu vas razuvjeriti u to i mislim da nema razloga za zabrinutost s vaše strane. Budući da ste spomenuli Arktik i suradnju s Rusijom na tom području, imam pitanje o tome. Ako biste mogli usporediti suradnju Arktičkog vijeća sa današnjom situacijom i prošlom situacijom, dakle, znate li da se e, Rusija služi Arktičkim vijećem e, kako bi pokazala da su stvari redovne ili postavljali se možda agresivnije? I osim Arktičkog vijeća, u regiji ima i bojne prisutnosti i kako na to gledate Dakle, oni na to imaju pravo biti prisutni u Spitsbergenu na, za znanstvene svrhe, no smatrate li vi da je da se tamo provodi isključivo znanstvena istraživanja ili možda trebali se bojati i njihove obavištene aktivnosti tamo? I zatim kada je riječ o bilateralnim odnosima imali ste prije dvije godine slučaj kada su izbjeglice organizirano došli biciklima preko Rusije. Postoji li neki sporazum s Rusijom e, u cilju spriječavanja takvih nepovoljnih događaja za budućnost ili jednostavno e, pozorno pratite situaciju i pazite da se to ne dogodi? E, želite li odmah odgovoriti na sva pitanja? Najveće ćemo prvo nekoliko pitanja. Onda u ime socijalista, gospodin gospodin Han. Da, hvala i pozdrav eh, ministrici i kada sam bio mlađi živio sam u vašoj zemlji. Imam pitanje. Imali ste duži razgovor eh, sa našim ministrom vanjskih poslova u vezi sa napadom u Salisburyu no, jeste li razgovarali sa našim ministrom vanjskih poslova o Brexitu? Ja se zalažem za ostanak Ujedinjene kraljevine, smatram da je ovo katastrofa, ali zapravo došli smo do te situacije, to moramo prihvatiti. No, što vi mislite o tome kakvi su izgledi da će se Ujedinjena kraljevina priključiti europskom gospodarskom prostoru? I jeste li razgovarali o tome sa našim ministrom vanjskih poslova, a to je povezano na neki način s Brexitom. I na kraju, e, kada je riječ o ministru pravosuđa koji je sada dao ostavku, govorili ste o e, daleko zrešenim mjerama vanjske politike diljem svijeta, no kako se to uklapa u napad, brekiklog napad u Norveškoj i kako to je utječe na norveško društvo. I na kraju, mnogi norvežani mi se obraćaju i govore o pozivanju određenih zakonskih propisa u Norveškoj Dakle, nije ni predsjednik razumio kojih zakona. Molim vas e, malo glasnije i sporije. O mm, e, zakonu kojim se zabranjuje ili dopušta e, brak bliskih srodnika, odnosno prvih bratića u prvom koljenu. Gospođa Futigar ima riječ. E, hvala gospođo ministrice, dobrodošli u Europski parlament i dobrodošli na sastanak odbora AFET. Naravno, svjesni smo o važnosti uloge Norveške i u pitanju suradnje sa Europskom unijom i zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Vrlo često smo ugušavali predstavnike Norveške, zapravo ostalno razgovaramo s norveškim predstavnicima o tome i želim vas pohvaliti na ulozi Norveške u toj suradnji s nama u brojnim područjima. U sadašnjim raspravama o suradnji između Europske unije i NATO-a u području obrane i sigurnosti, važno je također čuti i glas Norveške. Naročito nakon e, sastanka na vrhu u Varšavi. Imala sam pitanje o Arktiku koje je već postavio kolega Galer, ali želim e, se nadovezati na njega i zamoliti vas za mišljenje o ne samo militarizaciji Arktika, nego i o gradu. Dakle, imali tu izgleda za mir na Baltiku, a sada vidimo i nakon priključenja Krima e, e, dalje na druga područja osim Kaliningrada e, imamo militarizaciju tih područja i dalje se ide prema jugu, prema Bliskom istoku. Dakle, što vi mislite o mogućnosti provedbe rezolucije 2401, odnosno rezolucije Vijeća sigurnosti un i e, o proglašenju primjera u Siriji. Naravno, cijenimo vašu značajnu ulogu u mirovnom procesu na Bliskom istoku i u tom svjetlu želim čuti vaše mišljenje o pitanju obrazovanja u Palestini i o potrebi e, razmatranja nastavnih planova i kurikuluma kako bi se izbjeglo glorificiranje mladih šahida. Dakle, mislim da bi to bilo doista vrlo važno. Hvala gospođi Fotiga. U ime zelenih, gospođa Valero. Hvala. Htjela bih vam se obratiti na švedskom. Dakle, govorit ću švedski. Imam pitanje koje se tiče Arktika. Kao što ste vi rekli, s klimatskim promjenama došlo je do katastrofalnih posljedica na nas koji živimo na sjeveru, a i ostatak svijeta možda i e, u drugim mjestima su te posljedice još katastrofalnije. No, Norveška ima tamo nalazišta nafte i Vađenje nafte iz otvorenog mora je dovedeno u pitanje, to je doista opasno i skupo. I znam da je sud donio odluku prema kojoj je vlada dobila postupak e, u odnosu na jednu organizaciju koja je zapravo tužila je Norvešku zbog e, vađenja nafte. Što će se sada dogoditi ako želimo spasiti Arktik? onda se trebamo pobrinuti da nafta ostane tamo gdje jest. U Norveškoj je osim toga provedena jedna studija prema kojoj mnogi Norvežani smatraju da bi naftu trebalo ostaviti pod morem, tamo gdje ona jest. Dakle, kako je situacija sada sa vađenjem nafte kod Arktika, imajući u vidu i značajan učinak toga na klimu i okoliš? Vidimo što se dogodilo u zaljevu i u Meksičkom zaljevu, naravno. E, jer vidimo da iz tog primjera da je gotovo nemoguće spriječiti stjecanje nafte u slučaju nezgode. I vidjeli smo što se dogodilo nedavno u vezi s njime, ali zemlje članice Europske unije šute o tome, kao i sama Europska unija. U tome sudjeluje jedna zemlja kandidat, jedna članica NATO-a. I zapravo nitko ne osuđuje situaciju, ne govore ništa. Ne osuđuje ono što se čini u Turskoj. Norveška ima fleksibilnije stajalište i može zauzeti drugčiji položaj od nas. Dakle, zanima me što Norveška misli o toj situaciji i što ne marava učiniti. Hvala vam. Hvala, gospođo Valero. Imamo još dva govornika. Gospodin Elmar Brok iz Njemačke, bivši predsjednik odbora za vanjske poslove. Hvala i drago mi je što vas ponovno vidim. Sjećam se naše rasprave prije nekoliko godina u Oslu. I imam jedno pitanje koje se tiče sigurnosne politike i Brexita. U pregovorima trebamo doći do posebnog dogovora sa Ujedinjenom kraljevinom o sigurnosnoj politici, naročito nakon Peskova. I trebamo vidjeti kako će Ujedinjena kraljevina sudjelovati u misijama, u projektima, o javnoj nabavi i tako dalje. Htio bih čuti kako vi gledate na to jer ste se našli u sličnim situacijama u kojima recimo članica NATO-a Norveška može sudjelovati u nekima od tih projekata. Možete li iznijeti neke prijedloge kako to riješiti? Naravno jasno je da ne možete sudjelovati u upravljanju, ali možete nas usmjeriti u uspostavljanje dogovora. I vaš premijer je e, rekao prije nekoliko tjedana da se čini da Britanija ne želi ispuniti obveze koje ispunjava Norveška kao članica jedinstvenog tržišta i da ne može imati bolje standarde od Norveške. Mislim da e, je to bila važna izjava i da tu trebamo prepoznati svoje granice. Dakle, zanima me čuti što vi mislite o tome. Hvala Ermalu Broku i, i na kraju gospodin Alois Peterle iz Slovenije. Dobar dan. Hvala gospodine predsjedniče i hvala gospođo ministrice na vašim jasnim i prijateljskim riječima. Želim napomenuti da sam nedavno jednog kolegu političara iz jedne zemlje koja je manje udaljena od Brisela, od Norveške, pitao o mišljenju njegove zemlje o Ukrajini. On je rekao, pa to je toliko daleko od nas, Alojza. Drago mi je e, što ništa nije toliko daleko od Norveške, čak nisu, nije ni Zapadni Balkan predaleko. Dakle, drago mi je što Norveška obraća pozornost na Zapadni Balkan e, i rekli ste da dijelimo vrijednosti i zemljopis. E, I htio bih da i neki drugi izgovore takve riječi. Hvala kolege. Ministrice, želite li odgovoriti na pitanja? I ja imam jednu napomenu dok se vi pripremate. Ja sam eh, nedavno eh, posjetio snage NATO-a u Litvi i eh, posjetio sam i Njemačku satniju u Rukli i, također su tamo prisutni i norveški vojnici i vidim da je tamo ostvarena izuzetna suradnja i doista smo zahvalni na tome što Norveška dobro surađuje s NATO-om. I kao što su kolege upravo istaknuli, slušajući vas, čini se da je Norveška bolja članica Europske unije nego neke od stvarnih članica. Molim vas, izvolite. Hvala lijepa. Nastojat ću odgovoriti na što više pitanja. I naravno, dobrodošli u Norvešku u kolovozu, bit će nam eh, drago pozdraviti vas tamo. Mislim da je to dobro izabran eh, trenutak za posjet sjeveru. Mislim eh, da će to putovanje doista biti prelijepo, a drago mi je što i na bilateralnoj razini i s NATO-om imamo dobru suradnju. U Litvi smo prisutni u misijama NATO-a kao što već činimo desetljećima i u drugim zemljama i to e, produbljuje i jačava još više našu suradnju. Vratit ću se e, kasnije na ono što je napomenuo Elmar Brok, ali u ovom području mislim da sada Europska unija ojačava svoje napore kroz PESCO i izdvajanja za obranu se povećavaju u brojnim zemljama. Mislim da je e, sada ne samo trenutak e, da se pobrinemo za vlastitu sigurnost, nego i za zajedničku sigurnost i da štitimo jedni druge i to nas povezuje u NATO, u te vrijednosti i kada ne bismo imali te vrijednosti, onda ne bismo možda niti slali naše vojnike u međunarodne misije upravo kao što činimo, jer njima je zadatak tamo štititi jedni druge. Dakle, to je važno naglasiti, te, to zajedništvo vrijednosti. Prvo pitanje je bilo pitanje gospodina Galera o Brexitu i o Arktičkom vijeću. Pa, čini mi se da suradnja u okviru Arktičkog vijeća dobro napreduje sa svim zemljama i svim promatračima. I to je bilo i tako nakon 2014. godine i mi ćemo nastojati da to ostane tako. Raspravljalo se o tome ne bi li možda se trebali pozabaviti, više sigurnosnim e, pitanjima. Mm, ja bih e, ipak e, preporučila da se to ne učini jer postoje druge organizacije koje se time bave. Arktičko vijeće je forum za suradnju u regiji koji je toliko važna brojnim zemljama u regiji i ona treba ostati takva kakva jest jer funkcionira. Trebaju nam takve organizacije gdje stvari funkcioniraju. Kada je riječ o pojačanoj vojnoj aktivnosti Rusije na sjeveru, tu postoje dvije stvari. Dakle, Ponovno se otvaraju brojne vojne baze koje su od neke od njih bile zatvorene desetljećima, neke se otvaraju u civilne svrhe jer imamo malo infrastrukture u regiji. Dakle, ako želite istražiti i pomorske putove, onda vam treba određena infrastruktura, a druge se otvaraju i koriste u vojne svrhe. Također vidimo da je došlo do pojačane aktivnosti i određenih obrazaca aktivnosti i u nizu područja, ne nužno na sjeveru, ali u području Baltičkog mora vidimo da je došlo do agresivnijeg ponašanja i također i prelete i aktivnosti na moru. Ali prepoznajemo također da se ne koriste samo vojna sredstva, nego vidimo i e, propagandne aktivnosti, širenje određenih poruka, a i obavještene aktivnosti koje izazivaju zabrinutost među našim obavještajnim zajednicama koje izvještavaju o tome. Posljednje izvješće je bilo iz veljače ili ožujka gdje se daje dosta jasna ocjena da Rusija i Kina postaju obavišteni akteri koji predstavljaju i postavljaju izazove i nama i drugim zemljama. E, gospodin Khan je postavio pitanje o Jedinoj kraljevini i preključivanju iste gospodarskom prostoru. Pa to nije tema koja je bila na dnevnom redu e, zbog e, odluka koje su donesene u samoj Ujedinjenoj kraljevini kada poslušate govor Tereze May 2. ožujka, ona je jasno rekla da će izaći iz Carinske unije i iz jedinstvenog tržišta, što su važni e, preduvjeti za ostanak u gospodarskom prostoru. Mi smatramo da e, su jedinstveno tržište i unutarnje tržište važni za pristup e, ovom tržištu od gotovo pola milijarde ljudi i to je važno za poduzeća i za našu gospodarsku snagu. To je od vitalnog značaja za nas. 80% našeg izvoza ide u Europsku uniju. Tako da bismo htjeli očuvati cjelovitost jedinstvenog tržišta i to znači mnogo i nama i drugim zemljama u europskom gospodarskom prostoru. Kada je riječ o brakovima srodnika u prvom koljenu, to je jedna rasprava koja se vodi već neko vrijeme o tome. Ne znam koji će ishod toga biti, ne mogu reći. Ali to je svakako pitanje koje izaziva veliki angažman i interes ne samo u Norveškoj nego i u drugim zemljama gdje se o tome raspravlja. Zatim, kada je riječ o raspravi o suradnji između zajedničke sigurnosti i vanjske politike i e, NATO-a i Europske unije, pa na to sam e, djelomično dala odgovor i kada sam govorila o ruskoj vojnoj aktivnosti. Kada je riječ e, o provedbi rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2401, pa ne iznenađuje me to što je provesti tu rezoluciju teško, jer e, zemlje potpisnice trebaju pokazati volju za primjerjem, a za sada čini se da je došlo tek do prekida vatre na nekoliko sati i otvoreno je vrlo malo koridora i malo je ljudi evakuirano iz medicinskih razloga. Još sam vidjela brojke kada je do mene došao predsjednik Sirije e, koji je rekao da je evakuirano 50 osoba što nije ni blizu potrebama. A sada vidimo da mnoge žene i djeca su zaglavili u koridorima koji bi ih trebali izvesti iz okupiranih područja i to je doista vrlo, vrlo teška situacija i mi možemo samo snažno tražiti od potpisnika poštivanje rezolucije jer nam treba dva, tri primirje kako bismo pomogli ljudima na terenu, naročito i Svečnoj Guti. Kada je riječ o mirovnom procesu i obrazovanju, na tome mnogo radimo sa UNRVOM. Sada procjenjujemo kurikulum e, za niže i više razrede. <clears throat> Dovršili smo rad na kurikulumima za e, prvi do četvrtog razreda, a i sada prelazimo na kurikulume za petog do jedanestog razreda. Najvažnije je da ona najmlađa djeca nisam se mogla sjetiti riječi. Ne smiju biti izložena bilo kakvim porukama mržnje. Jer kada se mala djeca služe takvim govorom, teško ih je od toga odvratiti i teško da će to pripomoći uspostavljanju trajnog mira u regiji. Arktik. Kada je riječ o klimatskim promjenama i Arktiku, veliki dio klimatskih promjena utječe na Arktik, ali ne, nastaje tamo i učinci se zapravo vrlo rano vide na Arktiku. I zbog toga je Arktik neke vrste laboratorija gdje se provode istraživanja o tome kako bi se moglo predvidjeti što će se dogoditi u ostatku svijeta. Od 1979. kao što znate, provodimo vađenje nafte i plina u skladu sa standardima zaštite okoliša i nastojimo paziti na ono što radimo u ranjivim područjima i neka područja nisu otvorena za vađenje nafte i plina zato jer su vrlo osjetljiva, ali kada vadimo naftu i plin to činimo u skladu sa standardima zaštite okoliša i to ćemo i dalje na savjeti činiti. E, volimo misliti da kada je riječ o vađenju prirodnih resursa, naročito neobnovljivih resursa, da e, se moramo pobrinuti da ne dođe do katastrofa i da okoliš ne bude e, pogođen u većoj mjeri nego što je to podnošljivo. E, kada je riječ o Vafrinu, e, ja sam se obratila kao što činim svake godine pred parlamentom i ove godine u vezi s time. I e, u izjavi sam rekla da norvešku vladu vrlo brine aktivnost Turske. Također trebamo podsjetiti sve uključene strane da postoje neka pravila o razmjernosti kojih se treba pridržavati kako bi se bilo u skladu također i sa međunarodnim humanitarnim pravom. Mislim da je važno pozivati na suzdržanost i oprez, kao što čine i druge zemlje. Naravno, u području postoje određeni izazovi koji su prisutni već dugo vremena i postoje i opravdane zabrinutosti, ali sve treba činiti na proporcionalan način. Ova eskalacija u proteklih nekoliko dana daje dodatne razloge za zabrinutost. I tek u protekla tri do četiri dana je eskalacija bila doista značajna. Zatim, Elmare. Pa, mislim da je nama od važna suradnja u okviru zajedničke vanjske, e, obrambene i sigurnosne politike i sada sa PESKOM e, razmatramo i nove oblike suradnje e, sa Europskom obrambenom agencijom surađujemo već godinama. Mislim da smo sedmi uplatitelj po veličini, ali htjeli bismo također iznaći nove načine za sudjelovanje u projektima u okviru PESCO-a. Naravno, još uvijek treba vidjeti kako će se to kretati i dok ne steknemo pravi dojam o pravcu, teško je reći koju vrstu suradnje želimo, ali i prije PESCO-a mi smo razmatrali načine uže suradnje sa e, Europskom unijom. To je zanimljivo, ali trebamo i dobro raspodijeliti zadatke između Europske unije i NATO, a ne smijemo odustručiti posao. Trebamo dakle vidjeti koje zadaće može bolje obavljati Europska unija, odnosno bolje obavljati NATO i kako bismo mogli bolje očuvati našu sigurnost. Također razgovaramo s komisijom o našem e, sudjelovanju u pripremnim aktivnostima u vezi sa istraživanjem o obrani. Mi sudjelujemo u tome, mislim da smo bili treća zemlja po redu koja je uključena u tu suradnju i to na temelju ugovora o europskom gospodarskom prostoru, ali za našu obrambenu industriju bilo bi e, važno sudjelovati i u industrijskom programu jer e, dosta sredstava ulažemo u istraživanje. I Mislim da bismo mogli imati koristi od industrijskog programa. Za sada nema rješenja, za to razgovaramo sa pojedinim zemljama i sa komisijom e, kako bismo riješili to pitanje, jer bi to bilo vrlo zanimljivo, a i e, vrlo bitno i za Europsku uniju imati nas kao partnere. kao partnere. Budući da smo već e, i partneri u Europskoj obrambenoj agenciji u pripremnim aktivnostima. I na kraju, ovo je više komentar nego pitanje u vezi sa Ukrajinom gospodina Peterle. Naša suradnja eh, sa Europskom unijom eh, i sa NATO-om eh, u vezi sa Ukrajinom je za nas vrlo važna. Želimo poticati reforme i nastojimo popraviti ono što se događa u istočnoj Ukrajini kroz eh, humanitarnu pomoć, ali mislim da je doista važno da očuvamo naše vrijednosti. Iako u dosta slučajeva vidim da je došlo do zamora u vezi sa pitanjem Ukrajine, no mislim da E, trebamo se čvrsto postaviti i slati jasnu poruku da je to kršenje međunarodnog prava i zbog toga da poduzimamo restriktivne mjere i da podržavamo Ukrajinu u ovoj vrlo teškoj situaciji. Hvala vam. Thank Hvala. Ministrice, ima li kakvih drugih primjedbi, pitanja s vaše strane? Izgleda da ne. Onda u ime odbora za vanjske poslove. Želim vam zahvaliti, gospođo ministrice, želim vam e, isto tako plodnu e, suradnju i plodan dan. E, u svakom slučaju dan je uzbudljiv za vas vezano uz glasanje povjerenja vladi. Imali smo zbilja plodnu razmjenu mišljenja. Hvala vam još jednom što ste s nama bili danas u našem odboru i ugodan dan. ladies Dame i gospodo, drage kolege, nastavljamo sa našim sastankom odbora za vanjske poslove. Sada bih želio pozdraviti prvog zamjenika vlade i ministra vanjskih poslova Kosova, gospodina Beđeta Pacolija. Nadam se da sam dobro izgovorio ime. Gospodine ministri, želim vam dobrodošli su i u Europski parlament i u naš odbor. Čast nam je i zadovoljstvo što ste danas s nama. Također želim pozdraviti veleposlanika e, u Briselu Bernarda Nikaja, koji je redovit posjetitelj Europskog parlamenta. Kao uvod mogu reći da Zapadni Balkan e, oduzima dobar dio našeg dnevnog rada. Neki kolege, posebno naš izvjestitelj za Kosovo, Igor Šoltes, puno e, radi na tom pitanju. To pokazuje da ne samo Europska unija, nego i Europski parlament pridaje, pridaju veliku pažnju e, procesu preobrazbe cijele regije. Europski parlament inzistira na inkluzivnom procesu pridruženja uključujući svih šest e, država e, Zapadnog Balkana. Moramo u tom smislu se dobro pripremiti a uzeti u obzir i potrebe naših partnera. Kosovo je dio e, postupka pridruženja i mi podržavamo, mi ga podržavamo na putu prema članstvu u Europskoj uniji. E, gospodine ministre, e, strategija za zapadni Balkan koja predstavlja predstavlja pre nekoliko tjedana isto tako govori o tome da moramo uložiti veće napore, isto tako pozitivne promjene u regiju i u Kosovo posebno. E, vi ste u politiku ušli iz privatnog sektora, imate pragmatični pristup bez obzira Zbog različitih ciljeva poslovni sektor i politika su slične i ono što je važno tu da se žele ostvariti rezultati. Ono e, što je važno da je u politici i u poslovnom sektoru želimo predvidljive i isto tako e, vjerodostojne partnere. Europska unija je zbilja partner koji je istinski partner koji je bio kritičan, ali tako je također pružao podršku vašoj e, državi. Ono što je važno da ne smijemo zaboraviti napraviti ono što se treba napraviti. Radi se o nekim ključnim područjima, kolege će e, sigurno nešto o tome govoriti. Prvo, radi se o finalnim koracima prema liberalizaciji viza i E, tome treba prethoditi ratifikacija sporazuma o razgraničenju sa e, Crnom Gorom, također mjere za borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala i radikalizacije. Na kraju, ali ne manje važno, isto tako rezultate na području pravosuđa i povjerenja. Moramo imati punu suradnju, te također e, pozitivan okoliš za rad specijaliziranih vijeća i također u okviru dijaloga između Beograda i Prištine koje će dovesti do obvezujućeg e, sporazuma. Evo, a sada vam dajem riječ. Gospodine ministre, hvala. Izuzetno mi je drago što u ovom važnom domu vam mogu uputiti neku riječi E, ja sam napisao svoj govor, e, neke riječi su na francuskom, njemačkom, španjolskom i na engleskom. Dragi članovi odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, izuzetna mi je čast e, što imam mogućnost obratiti vas se danas. Dopustite mi da prije svega izrazim duboku zahvalnost Kosova za kontinuiranu podršku koju nam pruža vaša institucija. To je e, znači činjenica koja se mora podcrtati i to je jasno. Budućnost Republike Kosova je u Europskoj uniji. Deset godina nakon e, proglašenja neovisnosti e, europske i euroatlantske integracije su stalni ciljevi našeg društva. naša naše institucije, naš ustav, naši, naše upravljanje, naši, e, naši zakoni su europski. I to se sve odražava u državi koju smo E, izgradili u ovih deset godina. Mi smo isto tako zahvalni na angažman u Europskoj uniji ovdje u Braselu i u Strasboru sa rezolucijama, razmjenama mišljenja. Isto tako vašoj prisutnošću na e, terenu. Imamo znači isto tako EULEX, e, posebni, posebni predstavnik Europske unije, ured Europske unije i Kosovo je dio Europske unije i europske povijesti. Ono što je važno je da nam e, pomognete zajedno sa drugima u regiji da e, osmislimo više mira, stabilnosti i e, napretka u državama Zapadnog Balkana. U ovom trenutku u Zapadnom Balkanu smo zbilja na raskrižju e, našeg europskog puta. E, e, objavljivanje strategije Europske komisije za Zapadni Balkan je isto tako nešto važno. Nakon toga smo imali važnu posjedu predsjednika Junkera zajedno sa visokom predstavnicom Mogherini i povjerenikom povjerenika Hana u regiji. To pokazuje jasno E, jasno ni angažman od strane komisije. No, isto tako, bugarsko predsjedništvo do Zapadnog Balkana je učinio prioritet i to u svjetlu nadolazećeg e, samita u, Somi, e, u Sofiji Europske unije i Zapadnog Balkana. A imamo također i samit u Londonu u okviru procesa u Berlinu. To potvrđuje u tome, potvrđuje to da E, naša perspektiva za Europsku uniju je vjerodostojna. Što se tiče te perspektive povezanoj sa liberalizacijom viza, prije svega bih e, govorio o liberalizaciji viza, to je najhitnije pitanje na europskoj agenti. Vaš, naši e, građani su jedini u regiji koji nisu još uvijek podvrgnuti podvrgnuti e, slobodnom viznom režimu. Mi izbilja imamo mladu i obrazovanu populaciju i oni su entuzijastični, no e, oni se osjećaju izolirani. Za njih je teško vidjeti kako ostvariti napredak e, u budućnosti nemaju osnovna prava na putovanje u Europsku uniju. To su neki od razloga zašto moramo vrlo brzo prebroditi u ovu situaciju i u tom smislu se trebamo hvatiti u koštac sa dva uvjeta, jedan po jedan. Prvo, ratifikacija sporazuma o razgraničenju sa e, Crnom Gorom za sada Kosovo je napravilo sve kako bismo postigli i zaključili taj sporazum. No, nažalost, neke interne političke komplikacije su odužili taj proces, ali smo na kraju puta. E, danas se sastaje Skupština u Kosovu i nadam se da će se ratificirati e, sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom sa Crnom Gorom imamo zbilja savršene poslove, želim vas, e, odnose, želim vas o tome informirati. Što se tiče borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, mi smo zbilja napravili uvjeljiv napretak i to kroz neovisne institucije pravosuđa. Mi kao vlada smo osigurali da e, damo potrebne kapacitete tim institucijama kako bi postigli rezultate. Isto tako smo informirale relevantne predstavnike EU-a na terenu e, i u Briselu o postignutom napretku. U trenutku kad e, ratificiramo sporazum o razgraničenju, e, isto tako imamo i dobre rezultate na borbu o borbi protiv organiziranog kriminala i tada možemo se krenuti na liberalizaciju viza. To je nešto na čemu radimo o tome ćemo raditi i prije pridruženja i nakon. U ovom trenutku mogu reći da što se tiče track rekorda, imamo dovoljne rezultate na tom polju u svrhu liberalizacije e, viza. Imamo otprilike 7000 tražitelja e, azila. Možemo reći da je to ispod e, E, znači drugih država kao Albanije i Srbije koje u ovom trenutku imaju slobodni vizni režim. No, imamo također i rezultat 2015. godine tog vala. Nije stvoren e, sustav koji će e, znači E, dovesti do bilo kakvog povećanja broja nezakonitih migranata. Što se tiče Vijeća Europskog parlamenta i komisije, mi želimo dati svojim građanima mogućnost da se kreću zbilja slobodno. Ono što je važno da e, ovaj e, san svih Kosovara postane realnost Naši susjedi već godinama uživaju takva prava. A sada vratimo se na e, EU integraciju u širem smislu. Kosovo nastavlja isto tako implementacijom e, E, ugovora o stabilizaciji i pridruživanju. Mogu reći u tom smislu ćemo imati i novi sporazum koji će omogućiti sudjelovanje Kosova u EU programa. Imamo novu e, e, noviju strategiju za Balkan Europske komisije. To je u svakom slučaju ponovo naznačilo da je europska perspektiva za cijelu regiju, ali isto tako nam omogućava i postizanje ciljeva. E, ono što nam je e, važno da imamo i također i politički pritisak u okviru Europske unije da ne e, obeća previše no ono što je važno da se ta strategija provede u djelo. Istovremeno, e, ja bih želio reći da mi želimo napredovati kako bi e, naša europska budućnost postala još jasna, jasnije želimo postići e, status kandidata za članstvo Europske unije. Očekujemo znači jasne i konkretne perspektive za e, europske integracije, to za sve balkanske države. To uključuje bolju povezanost, također gospodarske razmjene, bolji tretman što se te rješenje bilateralnih političkih pitanja. Nažalost, e, imamo neka pitanja oko kojih ne, uspijemo ne uspijevamo postići napredak, nego stagniramo. Imamo također i e, interferencije Srbije u naše interne poslove, no također želi potkopati i našu poziciju međunarodno. Mi smo e, nedavno imali intenziviciranje kampanje Srbije vezano uz e, znači države koje su nas priznale vezano također uz e, članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. A sadala nekoliko riječi o e, znači EU facilitativnom dijalogu za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Mogu reći da je to u završnoj fazi. Kosovo je u svakom slučaju posvećeno e, vezano uz tu provedbu, uključujući i sporazum, e, znači uključujući i znači E, uključenje ovih e, srpskih manjina i to prema odluci e, Ustavnog suda. Mi želimo također provesti sporazum što se tiče energetike, a Isto tako možemo reći da Srbija s druge strane proaktivno radi kako bi blokirala određena članstva Kosova na međunarodnoj razini. ono što je važno je E, da obje zemlje napreduju na svom europskom putu. A što se tiče Kosova i na svom putu e, euroatlantskih integracija. Što se tiče kosovskog gospodarstva, možemo reći da unatrag tri godine je raslo 4%. Mi smo e, zbilja vrlo ozbiljni što se tiče podizanja, što se tiče poduzimanja strukturnih reformi kako bismo ojačali isto tako e, e, konkurentnost našeg e, gospodarstva te također se okrenuli održivom razvoju. To pokazuje i nedavno izvješće Svjetske banke gdje smo što se tiče poslovnog okružja napredovali 20 mjesta u samo jednoj godini. Što se tiče potpisivanja ugovora o najširem direktnom investiranju u centralu, elektranu. Imamo znači ulagača u Kosovu koji pokušava izgraditi elektranu E, znači za 450 megavata i to je najveći, e, znači najveća investicija e, tog tipa u Kosovu. Isto tako ono što je važno da imamo mogućnosti i potencijal. Kosovo ima mnogo gospodarskog potencijala, ali to nije dovoljno iskorišteno i nije dovoljno razvijeno. Imamo znači cijeli niz resursa koji nam mogu pomoći u našoj gospodarskoj budućnosti i integraciji. E, imamo šest neovisnih država u regiji, no mi smo svi liberalne demokracije koje snivaju na tržišnom gospodarstvu. Mi želimo ojačati trgovinu te također veće pot, oja, ojačati potencijale u budućnosti. Ono što se tiče političkih e, e, prepreka, imamo ih cijeli niz i što se tiče ekonomskih i političkih integracija integracija. Samo e, kad to e, riješimo moći ćemo govoriti o pravoj regionalnoj ekonomskoj e, regionalnom ekonomskom području. Ono što se tiče regionalne ekonomske integracije mi smatramo da takva uska suradnja može nam samo pomoći u našem putu prema pridruživanju Europskoj uniji. Ekonomska međupovezanost će također e, doprinijeti budućoj stabilizaciji i sigurnosti za naše građane i to omogućujući međupovezanost u cijeloj regiji i sa e, svim državama Europske unije doprineće također stabilnosti i vezama sa Europskom unijom. E, šire mi smo se usredotočili na to da osiguramo da integracija naše države u međunarodne institucije i zajednicu napreduje to, znači to kroz priznavanje i kroz članstvo u međunarodnim um, zajednicama. Mi sada znači smo prepoznati, eh, priznati od 117 eh, eh, država, od toga 23 države članice Europske unije, no onih ostatak pet u svakom slučaju će biti veliki doprinos za nas kad nas priznaju. Mi smo rekli e, puno puta i još jednom ću to reći, Kosovo je jedinstveno i ne može biti e, usporedivo sa bilo kakvim drugim povijesnim ili aktualnim e, slučajem. Mi smo morali proglasiti našu neovisnost jer je to bilo jedino rješenje E, što se tiče genocida s kojim smo bili suočeni. Mi smo ponosni što nas je prepoznalo 23 e, članica Europske unije, ali kao što sam rekao, e, priznavanje od strane ostalih pet je nešto što je izuzetno važno za nas. Imamo također i angažman najvažnijih organizacija, Ujedinjene narode, NATO-a i to proizlazi također iz pravnih i zakonodavnih dokumenata Međunarodnog e, suda govori se o tome da proglašenje neovisnosti nije bilo kršenje međunarodnog prava. E, međunarodni sud je također rekao da je e, prepoznavanje e, Kosova i neovisnost Kosova bio, bilo sui generis i da ne može biti onda presedan za neke druge stvari. U tom smislu moram reći da u Kosovu ćemo nastaviti sa fokusiranjem na međunarodnu konsolidaciju našeg statusa. Usredotočit ćemo se također i za, na oporavak našeg gospodarstva, stvaranje radnih mjesta, poboljšanje e, javnog sektora, reforme javnog sektora, te isto tako uvođenje učinkovitijih e, pravila e, vladavine prava. U, I isto tako E, što se tiče bilateralnih sukoba, mi u svakom slučaju ih želimo riješiti kako bismo bili sigurni da u našem integrativnom procesu krenemo korak e, napred i to pod e, postizanjem statusa države kandidata za pridruživanje Europskoj uniji što se tiče ovog puta reformi, mi trebamo poboljšati uvjete života naših građana. Vi ste nas u tome pratili. Ono što mi želimo najviše je da postanemo članovi Europske unije. Kosovo vam zahvaljuje toplo svima onima koji ste stajali uz nas. Mi ćemo odgovoriti na izazove jer mi želimo pripadati europskoj familiji nacija. Hvala, hvala u istinu. Thank Hvala gospodine Pacoli, hvala što ste nam se obratili na nekoliko službenih jezika Europske unije, odnosno naših država članica, to nam se jako dopalo. A sada imamo otprilike pola sata vremena za razmenu gledišta. Neki kolege su već zatražili riječ. Možda iz izvarenih razloga e, ja bih htio preuzeti riječ za nekoliko pitanja. Slažete li se da imamo e, prvi krug pitanja i da nakon toga odgovorite? Da, u redu. Ministre, dozvolite mi da započnem sa sljedećim. Vi ste govorili vrlo strastveno o liberalizaciji viznog režima. Unatoč zabrinutosti u državama članicama Europske unije, mi smo spremni Kosovu e, dati, dozvoliti bezvizni režim, ali uvjet je e, u sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom. Pitanje je koje vam sad postavljam, kad će Skupština Kosova napokon zaključiti ovaj sporazum i kad će napokon odlučiti o sporazumu razgraničenju. Nisu mnogi u ovoj dvorani shvatili zašto se to pitanje ne može riješiti u vašem parlamentu. Vidite što dobivate za uzvrat i sami ste to primijetili, rekli ste da je to najvažniji element kosovske politike u ovom trenutku. Mi to jednostavno ne razumijemo to šteti ugledu Kosova. Dakle, kad će Skupština Kosova napokon odlučiti? Ako sam dobro shvatio, danas ćete u parlamentu ponovno raspravu o tome, možda nas možete izvijestiti o tome. Drugo, u ovom odboru znamo koliko je važan sporazum iz Brisela koji je potpisan prije pet godina. Vi ste to također spomenuli. Jedan važan dio toga sporazuma obuhvaća e, stvaranje saveza srpskih općina na Kosovu. Ali čini mi se, kako mi je rečeno, da nije došlo do velikog napretka u uspostavi ove udruge. Kako stojite u tom procesu i što Priština može učiniti kako bi se napredovalo u tom procesu? To su moja pitanja, a sada dajem riječ našim stručnjacima za Kosovo u ovom odboru. Prvo predsjednik odbora za Bosnu i gospodin Tonino Picula iz kluba zastupnika SND iz Hrvatske. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče vlade, hvala što ste došli. Dva mjeseca je prošlo kad smo se susreli u, u Strasburu za četvrti sastanak e, parlamentarnog odbora za stabilizaciju između Europske unije i Kosova. Kao što se sjećate, parlamentarci su tada imali plodonosnu raspravu o čitavom nizu važnih pitanja, uključujući provedbu e, Sporazuma sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Kosova i govorilo se o gospodarstvu Kosova, o ratifikaciji sporazuma o razgraničenju s, Kos s Gorom, vladavini prava, izborima, o ratnim zločinima i putu prema pomirenju, temeljnim slobodama, borba protiv nasilja u obitelju i zaštita djece i manjina. U ovom, ovoj godini, 2018. godine, mogli bismo imati čitav niz mogućnosti koje bi se otvorile za odnos između Europske unije i Zapadnog Balkana, posebice što se tiče Kosova. Ali prvi put nije došlo do usvajanja zajedničkih izjava zbog nedostatka dogovora oko posebnih e, vijeća, sudbenih vijeća. Gospodine ministre, kako vidite razvoj u ovom specifičnom pitanju u odboru CPC, u sklopu CPC-a koji će se dogoditi u drugoj polovici 2018. godine na Kosovu? Hvala i želim vam sve najbolje u obnašanju vaše dužnosti. Hvala. Hvala. A sada riječ ima Igor Šoltes, izvjestitelj za Kosovo iz kluba zastupnika Zelenih. Hvala, predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče vlade, gospodine veleposlaniče Danas su mnogi spomenuli sporazum razgraničenju sa Crnom Gorom. Govorili smo o borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Htjeli bismo od vas čuti kad možemo očekivati odluku koja će otvoriti nove mogućnosti za građane Kosova To je jedan od uvjeta koji treba ispuniti, a drugi je borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. Ali sada se više usredotočujemo na proces razgraničenja, jer već jako dugo čekamo. I ja stvarno vjerujem da morate uzeti u obzir što dobivate ako donesete sporazum o razgraničenju. Građani će biti zahvalni vama, odnosno parlamentu. Tu se otvaraju novi izazovi za budućnost. Gospodin Picula je to već spomenuo. Ja želim također pitati koja je situacija, koje je službeno stajalište vlasti Kosova što se tiče e, posebnog suda. Već smo govorili o ovom posebnom sudu kad se govorilo o Haškom tribunalu, ali vi ste odigrali važnu ulogu u razjašnjavanju nekih okolnosti iz prošlosti. Ipak e, timo ćemo doći do veće razine vladavine prava i demokracija. To je važno za sve dionike i političare e, koji će dati podršku ovom posebnom sudu i koji će pokušati surađivati što e, je više moguće. Sada je krucijalni trenutak za Kosovo i postoji određeni rok za liberalizaciju viznog režima. Ako se ne postigne sporazum do kraja ove godine ili do ljeta barem, to će stvarati probleme europskim institucijama kasnije, koje će to pitanje prije ili poslije morati staviti na stol. Kao što sam rekao, evo, dva pitanja, liberalizacija viznog režima i posebni sud. Hvala. Hvala gospodine Šoltes. Imam još tri govornika na svom popisu, gospodin Peterle, gospodin Kuka i gospodin Kućuk. Jesam li to dobro rekao? Evo još ta tri govornika, nakon toga dajem riječ gospodinu ministru vanjskih poslova, Alois Peterle iz Slovenije, član kluba zastupnika Pučana. Hvala predsjedniče. Hvala gospodine ministre na ovoj prezentaciji. Nedavno sam dosta vremena proveo na Kosovu i drago mi je što ste vi posebno govorili o aspektu stabilnosti budućnosti. Mislim da je unutarnja stabilnost Kosova važna za stabilnost cijele regije. Mislim da je to pitanje vezano za dijalog sa Srbijom. Pitanje kakvu dinamiku možete predvidjeti imajući na umu činjenicu da je vlada Kosova dobila potporu srpske liste. Sjećam se kad je Slovenija pregovarala o pristupanju u Europskoj uniji. Tada smo se natjecali sami sa sobom. Čini mi se da je Kosovo također u istoj poziciji kao i druge države koje se žele pridružiti Europskoj uniji. Brzina ovisi o brzini kvaliteti dijaloga. Bio bih vam zahvalan kad biste nam mogli nešto više reći o tome. Hvala. Hvala, gospodine Peterle. Sljedeći govornik, gospodin Kućuk iz kluba zastupnika Liberala iz Bugarske. Hvala. Hvala, gospodine Mekalister. Hvala gospodine Pacoli što ste došli u Europski parlament. Zahvaljujem u ime kluba zastupnika Aldea. Želim vam dobrodošlicu. Govorili ste vrlo strastveno o Kosovu, ali i Europi. Ne želim sada govoriti o potpuno istim temama, ali želim postaviti neka specifična pitanja. Što mislite o gospodarstvu? Vi ste vrlo uspješan poslovni čovjek na Kosovu, ali u četavoj regiji. Poznati ste po tome. A na Zapadnom Balkanu nema mnogo takvih političara. <coughs> E, zato je to još važnije. Drugo pitanje. Koje ste novine vi unijeli u kosovsku diplomaciju nakon vašeg imenovanja? Mislim da je Kosovo važna država sa jakom e, europskom i euroatlantskom namjerom i ima najmlađu populaciju u Europi. Trebali bismo našu suradnju temeljiti na holističkom pristupu um, i to bi bilo važno i za državu, ali i za Europsku uniju. Hvala. Gospodin Kukan iz Slovačke, član kluba zastupnika Pučana. Izvolite. Hvala, predsjedavajući. Gospodine vele poslaniče, gospodine ministre, hvala i dobrodošli. Ja dolazim iz zemlje koja nije službeno priznala Kosovo, to je Slovačka, ali ja sam prijatelj Kosova i ne trebam objašnjavati zašto. Htio bih vas ohrabriti da nastavite na tom putu na kojem ste se obvezali sa pet država članica koje vas nisu priznale. Tu postoje kritična pitanja. Mi ne priznajemo, ja sam opozicijski političar, ali mislim da imamo korektne odnose s Kosovom, imamo parlamentarna izaslanstva koja izmjenjujemo i vidim da je budućnost Kosova samo jedino u Europskoj uniji i to je važna činjenica. Kolege prije mene su postavili sva važna pitanja. Što se tiče liberalizacije viznog režima, Europski parlament je uvijek aktivno podržavao liberalizaciju viznog režima, zato što je važno za ljude, e, ne samo za institucije, a vi ste jasno bili diskriminirani, to je činjenica i drago nam je što će se to sada promijeniti. Ali vi morate učiniti posljednji korak, sve u vašim rukama, vi zaustavljate taj proces i što prije budete odlučili, to bolje će situacija biti za vas, nas i za građane Kosova. Što se tiče sastanka odbora za stabilizaciju i pridruživanje, bilo mi je drago primijetiti što nije bilo e, moguće usvojiti zajedničke preporuke. To se obično događalo zbog Turske. Nekoliko puta se dogodilo u pogledu Albanije, sada je Kosovo u toj istoj kategoriji, a zapravo to nije ohrabrujuće. Pitanje na stulu zbog čega nismo došli do dogovora je važno i vi to trebate shvatiti. To je važno za međunarodnu zajednicu. Što prije budete to pozitivno ili konstruktivno riješili, to prije ćemo riješiti ovu situaciju. Hvala vam na izlaganju. Ono je bilo iscrpno. Pozabavili ste se svim pitanjima koja su sada otvorena na Kosovu. Znamo da Kosovo ima najmlađu populaciju u Europi, koja je vrlo dinamična i mislim da stvarno zaslužuju pravu europsku budućnost. Mi smo vam spremni dati svu potrebnu podršku na tom putu, ali vi trebate zaključiti ovaj posao. Hvala. Hvala gospodine Kukan. Nemamo više upisanih govornika. Gospodine ministre, mislim da je linija mojih kolega bila to da se mi želimo koncentrirati na sporazum o zgraničenju s Crnom Gorom. Želimo da nastavite se boriti protiv organiziranog kriminala i korupcije i da se posvetite radu specijalnog suda za ratne zločine e, kako bismo imali pravdu i pomirenje. Ali vraćam se na pitanja sa početka ovoga kruga pitanja. Je li došlo u neko, do nekog napretka u pogledu istrage e, vezano uz ubojstvo gospodina Ivanovića. Vi ste spomenuli to da postoje mnogi tražitelji azila na Kosovu, ali njihov broj se smanjilo, čak za smanjio za nekoliko tisuća tražitelji azila iz vaše zemlje. Često idu prema sjeveru Europe i u Njemačku, moju državu. 70 do 75 tisuća do 70 se ta brojka smanjila. Ali zašto? Vaša zemlja je slobodna, vi ste demokracija, demokratsko društvo, vi ste sigurna regija, a zašto ljudi i dalje traže azil u europskim državama? Što vi mislite o tome? i što kosovska vlada čini kako bi ohrabrila, potaknula kosovske građane da ne traže azil, na primjer u Njemačkoj, zato što nemaju nikakvu šansu da ga dobiju. Hvala. To su neke od pitanja. Izvolite, imate riječ za odgovore. Hvala. Kao prvo, zahvaljujem Gospodine Kukan, vi ste mi dali pozitivnu energiju, pa se zato osjećam snažnijim danas. Hvala. Gospodine Mekaliser, započet ću sa ubojstvom gospodina Ivanovića. Gospodin Ivanović bio je moj prijatelj, poznavao sam ga od 2005. godine. Razgovarali smo Imali smo sastanke. Ponekad smo odlazili na ručak zajedno. Poznavao sam njegovu obitelj i jako mi je drago, e, žao pardon, što on više nije sa nama. Na dan kad je ubijen, ja sam započeo duboko promišljanje o tomu što mi je on rekao u prošlosti. Rekao je, jednoga dana će me ubiti to mu je bila obsesija da će ga ubiti. A kad biste ga pitali tko će te ubiti, pa on, će, on je odgovarao moji će me ubiti. Mislim da to svakako nije dobro ni za Albance, ni za druge. I mislim da ćemo uskoro saznati tko ga je ubio. Nije se radilo o međuetničkom incidentu. E, sjever Mitrovice dan danas je kao u 80. godinama. Ništa se nije promijenilo. Imamo ograničeni pristup i ne možemo tamo ništa učiniti. I zbog toga taj dio Kosova se treba osloboditi. A kad kažem osloboditi, mislim osloboditi od bandita na objema stranama, ne samo sa strani Srba, nego i sa strani Albanaca. Na objema stranama imamo kriminalce. Treći dan nakon ubajstva otišao sam na sjever i tamo sam bio vjerojatno posljednji e, visoki dužnosnik sa Kosova koji je otišao e, na sjever. Hodao sam ulicom. Starije žene su me zaustavile na ulici i rekli su mi, sine, molim te, učini nešto zato što patimo zbog kriminalaca na jednoj i drugoj strani. Na e, strani Albanaca, Kosovaca, svi nas gledaju sada dok razgovaramo. Ja vjerujem u pravdu i siguran sam da ćemo uskoro saznati ime ili imena osoba koje su ga ubili. Što se tiče migranata, odnosno imigracije u EU sa Kosova, svi znaju da je Kosovo demokratska država, nema političkih pritisaka bilo gdje. Jedini problem koji tamo postoji je gospodarstvo. Kosovo je bila otvorena država 80 i 70 godina prvoj polovici 90-ih također. Ljudi su otvorena uma, aktivni su, građani žele stvarati budućnost, ali se osjećaju kao da su u crnoj rupi sada. 2008. godine objavili smo neovisnost i od 2008. godine nismo imali interetničke sukobe na Kosovu. E, kad budemo dobili liberalizaciju viznog režima, siguran sam da nitko više neće dolaziti kucati na europska vrata. To vam jamčim, jer e, tijekom rata Kosovci su prognani milijun ljudi je otišlo iz države, mnogi su se vratili, imali su šansu otići na zapad tada, ali su se vratili jer im je mentalitet takav. I nadam se da će Kosovci uskoro dobiti liberalizaciju viznog režima i kad se to bude dogodilo, siguran sam da više nikad neće tražiti azil drugdje i više nećete imati tražitelja azila. Razgraničenje. To je pitanje koje je trebalo uputiti u parlamentarnu proceduru i to ne jučer, nego prije tri godina trebalo je provesti postupak ratifikacije. Imali smo vrlo čudnu konstelaciju parlamenta. Opozicija je stalno bila za to, ali u omjeru od 50%, a na poziciji smo imali zastupnike koji su bili nejasna stava o tome kako će glasovati. Razgraničenje se moglo izglasati 2015. godine i to odmah, ali to se nije dogodilo, a danas sam siguran da mogu izjaviti da imamo velike poteškoće jer trebamo dvotrećinsku većinu u parlamentu a nije moguće, e, nije bilo moguće do danas dobiti takvu većinu. Toliki broj glasova. Posljednja tri mjeseca marljivo radimo na tome. Prije deset dana bilo je jasno da će doći do ratifikacije zato što e, lista srpska nam je to obećala bila, ali su se onda u zadnji čas povukli iz dogovora zato što su pod utjecajem Beograda, to barem ja vjerujem, možda nisam u pravu. Naravno da imamo ekstremiste i kod nas koji nikad neće glasovati za ovaj sporazum, ali oni su u opoziciji i oni nikad neće doći na vlast na Kosovu, zato što ljudi želi ipak maksimum od današnjice, a danas postoji podjela na dva dijela. Nadamo se da će umjereni dio parlamenta dati podršku Kosovu u ovako važnim pitanjima. Vjerujem da ćemo danas do četiri sata imati konačnu odluku naš parlament zasjeda i nadam se da će do toga doći jer ovaj parlament treba odlučiti, nadam se da će to izglasati. Danas smo se svakako založili za to da se taj dokument izglasa, nadam se da će glasovanje biti pozitivno, ali Idućih dana ćemo imati, vjerujem, ratifikaciju sporazuma o razgraničenju. Gospodin Picula je postavio pitanje o posebnom sudu. Da, to je bilo nešto loše, to je bilo loše iznenađenje. To je se započelo sa veteranima. Oni su došli s inicijativom u parlamentu. U parlamentu su na destruktivan način dobili veliku podršku. To je bilo riskantno. Tada sam bio na službenom putu u Africi, dobio sam informaciju i zastupnicima i ministrima sam e, e, preporučio da ostave vladu ali mislim da se taj problem neće riješiti bez velikog pritiska Europske unije, SAD-a i danas mogu reći da je problem riješen, ne sasvim, ali vjerujem da se više nikad neće pojaviti na stolu. ovaj problem suda je sada gotov, ali ipak e, treba započeti s radom. Toliko govorimo o ovom specijalnom sudu već tri ili četiri godine. I nitko ne vjeruje ovom posebnom sudu, zato što ništa ne poduzima. A ako nešto trebaju učiniti, onda trebaju s time odmah započeti. Moraju jasno reći, ako nemaju dokaza da ih nemaju, vjerojatno neće pronaći dokaze o svemu o čemu istražuju. A, ali u svakom slučaju ovo pitanje je zaključeno. Gospodin Šoltes, razgraničenje. Vi znate kako je to već sam rekao više puta, poslije sam vam više informacija o tome kakva je situacija. I onoga dana kad vam budem poslao posljednju informaciju, bit će mi jako drago. Posljednji put kad sam vas obavijestio, bili smo vrlo blizu rješenja. Srpska lista se povukla, nažalost, iz dogovora, ali surađujemo s njima. I mislim da ćemo danas definitivno to riješiti i vjerojatno danas će biti dan D za nas. Što se tiče posebnog suda, siguran sam da se ova vlada više neće trebati baviti tim pitanjem, tako da posebni sud može odraditi svoj posao. Gospodin Peterle, vi dobro znate kakva je situacija kad govorite o neovisnosti na Kosovu. Situacija je prilično teška jer je naš ustav zamršen. Nikad nećemo imati dvije trećine glasova jer su Srbi zapravo protiv svega kad govorimo o izgradnji države ili o važnim pitanjima za Kosovo. Što se tiče dijaloga, znamo da trebamo razgovarati sa Srbima. Naš predsjednik priprema svoje osoblje za to. Ovoga puta će se dijalog ograničiti vremenski. Mi već 20 godina razgovaramo sa Srbima, a ovoga puta ćemo vjerojatno morati postaviti određenu granicu. Imamo specifične teme o kojima trebamo porazgovarati sa Srbima, a to su, kao što znate, teme koje su prirase srcu građanima, imamo mnoge prepreke, u svakodnevnom životu s Srbima. Ali treba uzeti u obzir dvije činjenice. Prvo, to što je Kosovo neovisna država i nijedno tijelo ne može to ignorirati, a druga činjenica je to što Srbija na sjeveru države je faktor stabilnosti. To treba uzeti u obzir. Na temelju ovih činjenica moramo sada sagraditi našu budućnost, a naša budućnost je suživot sa Srbima. Ne možemo staviti granicu između ta dva naroda. Oni su pomiješani, mnogi Srbi žive na Kosovu i mnogi Albanci žive u Srbiji moraju prelaziti granicu gotovo svakodnevno i zato moramo ljudima dati određena jamstva, moramo ulagati u gospodarstvo. E, ne možemo Srbijom samo reći prihvatite neovisnost Kosova, oni to neće nikad tako učiniti, ali nešto ćemo im ponuditi. To će biti nešto o čemu će trebati pomno porazmisliti. Situacija je takva da ne možemo gotovo ništa postići jer možemo stvarati sve moguće politike, ali to je beskorisno. Moramo nešto učiniti na ekonomskom planu i moja je zamisao da stvorimo zonu slobodne trgovine e, između Kosova i Srbije. U subotu sam se susreo s gospodinom Ivicom Dačićem Sarajevo. Govorili smo o ideji da se sudjelujemo u južnim teritorijima i da stvorimo e, zonu slobodne trgovine. slobodnu gospodarsku zonu, pa ćemo onda tako lakše rješavati probleme. Jer danas ljudi trebaju sigurnost, veće plaće, bolji život. I ne samo to, ali ljudi na sjeveru trebaju sigurnost, trebaju kvalitetnije škole, veće prihode i bolji životni standard. Što se tiče ovog gospodarskog područja, razgovarao sam s gospodinom Dačićem. I ne smijemo se zaustaviti na tom putu jer tu postoji velika šansa. Ne smijemo uh, utjecati na suverenost obiju strana, ali ipak treba stvoriti nešto što će dobro funkcionirati. Ovaj dijalog se treba zaključiti ove godine i mi moramo imati mirovni sporazum sa Srbijom, sporazum koji će kojim će pisati da Srbija priznaje postojanje Kosova, da ga više neće ignorirati, a Kosovo će morati priznati činjenicu da Srbija postoji i da je to naš važni partner. Gospodarstvo, gospodin Kućuk, vi ste to spomenuli, je vrlo važno. Kad sam postao član e, ove vlade, bilo mi je drago to što ćemo postizati razne važne ciljeve, ali imali smo neke prioritete. Bili smo nešto malo sporije od očekivanog s našim reformama, ali sigurno je da Kosovo treba reforme. Treba gospodarstvo koje će ostvariti rast od čak od više od 8%. 8% je veliki postotak, ali zapravo time nismo učinili dovoljno za naše gospodarstvo možemo raditi na slobodnim zonama, a moramo poraditi i na poljoprivredi. U poljoprivredi Kosovo ima velike šanse, ali tu trebamo neku vrstu maršalova plana. Radimo na tom pitanju. Što se tiče reforme u Ministarstvu vanjskih poslova, mi mijenjamo trenutno, zamjenjujemo e, neke veleposlanike, e, ti ćeš e, preživjeti, nećemo te smijeniti, ali od kad sam ja stupio na dužnost, Nismo nikad odgovorili na srpske provokacije. E, mogu vam zajamčiti da ne odgovaramo na te provokacije. Primijetili smo da je bolje stati na loptu nego odgovoriti na provokacije. Tko god želi doći na Kosovo može to učiniti bilo kada. A pozivam sve političare, neka slobodno dođu i odu. Mi ćemo prema njima biti vrlo uljudni. Imamo razne inicijative u našim ministarstvima. Stvorili smo odbor za promociju mira u Ministarstvu vanjskih poslova koji nema nikakve veze s dijalogom nego želimo potaknuti mir sa Srbima, organiziramo koncerte, okupljanja, sastanke. A to obuhvaća razne interesne skupine. Već smo postigli određene rezultate u tom pogledu. Na unutarnjem planu provode se reforme u ministarstvu Ministarstvo vanjskih poslova je proaktivno, dinamično i radimo marljivo na tome. Gospodine Kukan, hvala vam na vašem objašnjenju. Zasigurno nećemo zaustaviti našu suradnju s pet država članica Europske unije koje nisu priznale Kosovo. Znamo da imamo prijatelje u tim državama. Slovačka, na primjer, nam je uvijek davala podršku, bila je uljna prema nama, Grčka također. I vjerujem da ćemo jednoga dana se moći osloniti na naše prijateljstvo. Mm, Mnogo je zadataka pred nama, gospodine Mekalister. E, malo nas je, ograničeni smo, ali volja svakako postoji. Ministre Pasuli, želim vam zahvaliti u ime odbora za vanjske poslove na tome što ste došli u Brisel i cijenimo vašu iskrenost u svojoj raspravi. Mislim da zaslužujete pljesak. We are looking forward to future i radujemo se budućim razvijanama gledišta i nadam se da ćemo danas poslijepodne konačno čuti dobre vijesti iz Prištine, a da će se konačno usvojiti sporazum o razgraničenju. To bi bilo doista dobro. I olakšalo bi mnogo toga. Još jednom uživajte danas u Briselu i nadam se da ćemo se u bliskoj budućnosti ponovno vidjeti na odboru za vanjske poslove. Colleagues, we will continue our meeting in five minutes. ćemo za pet minuta. Dame i gospodo, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je 16. točka. Pozdravljam doktora Renata Mansura, suradnika za Bliski istok i Sjevernu Afriku u Chatham Houseu. Hvala što ste prihvatili naš poziv. Imamo sada na raspolaganju pola sata raspravit ćemo rezultate studije ponovna izgradnja Račke države, stabilizacija, upravljanja i pomirba koju je naručio odbor AFET. Doktore Mansur, vas studija je pravovremena. Europski parlament je dao svoju privolu zaključenju sporazuma o partnerstvu i suradnji sa Irakom. Eto su predsjednici Iraka, gospođa Saifi, je e, nadležna za rad na ovom predmetu, a također imamo i europske suradnike s iračkim vlastima u cilju stabilizacije zemlje. Jedno iz izaslanstvo AFETA je Saudijskoj Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Iran prošloga mjeseca i bili smo u Kuvajtu na konferenciji o obnovi Iraka, odnosno tada se odvijala istovremeno od ova konferencija u istom hotelu, tako da nas e, je iznenadilo to što smo naišli na povjerenika Nidesa. Evo, bez daljnjeg odlaganja dajem vam riječ. E, kolege, obavišavam vas da moramo završiti do 12.30, 12.40 najkasnije, tako da imamo otprilike pola sata na raspolaganju. Hvala gospodine predsjedavajući, nadam se da me čujete. Ja ću govoriti deset minuta kako bismo imali vremena za raspravu. I htio bih čuti vaša pitanja jer kao što je rekao gospodin McAllister, imamo sada priliku u Iraku u onome što ljudi nazivaju razdoblju nakon ISIS-a i nakon sukoba. Mi akademici izbjegavamo takve izraze, zato jer smo to i prije doživjeli. Ono što je zanimljivo u vezi s Irakom jest e, da već od 2003. godine vidimo ove cikluse izgradnje i propasti. Dakle, pitanje mora biti kako ćemo izbjeći ponavljanje prethodnih pogrešaka. 2008. 2009. imali smo iste rasprave i tada je bila prisutna Al-Qaida, a sada imamo razdoblje nakon Daješa. Pa kako bismo spriječili te pogreške? Časopis Time e, je napisano na naslovnici da rat nije završen. Naravno, postoji određeni optimizam, ali e, sa mnogo opreza. Prije mjesec dana sam proveo dosta vremena u u Bagdadu, Mosu, Kreku, nekih od e, najzahvaćenijih područja i nastojim e, shvatiti što se događa u centru zemlje i na periferiji. I u studiji sam napisao, odnosno iznosim jedan snažan argument, a to je da Europska unija e, treba biti izgradnja institucija, a ne oblikovanje osobnosti međunarodna izgradnja države je uvijek bila problematična i to povijest pokazuje. Dakle, kako možemo izbjeći one pogreške do kojih je došlo kada je međunarodna zajednica izgrađivala državu. Dakle, trebamo se okrenuti izgradnje institucija i to zapravo sve e, dovodi do izgradnje države. Trebamo se sredotočiti na izgradnju institucija. Imamo ključne riječi od 2003. godine, inkluzivnost. Europska unija je sada naglasak na to, ali što to znači? Što znači e, ujedinjenje sunija, Kurdašita i tako dalje. No, je li to E, izgradilo e, državu. Imamo sada taj sustav e, Mohasa koji sada propituju i sami Iračani. Dakle, hoćemo li nastaviti sa ovim procesom legitimizacije od ozgu prema dolje. Dakle, kada govorimo o legitimaciji, govorimo li o jedinjeno šita, kurda i sunita kao čelnika i možemo na temelju toga reći da su Iračani na pravom putu. Postoje i etnička i sektorska pitanja, ali najveći jaz je između običnih građana i elite i e, pomirenje mora, znači mora značiti premošivanje tog jaza i Europska unija i međunarodna zajednica ne smiju ojačati određene osobnosti od kojih se račani odmiču. Dakle, imamo žite prosvjednike koji e, prosvjeduju protiv e, vlastitih čelnika kao i kurdi i suniti. Dakle, trebamo se odmaknuti od takvog diskursa na koje smo se oslanjali u prošlosti i ne smijemo ponavljati iste pogreške. Jer ako to učinimo, e, vratit ćemo se verziji dva 2.0. E, ključno za izgradnju države je povezati kratkoročno i dugoročno. Ako Mm, pogledamo razliku između e, politike prema Iranu, SAD-a i prema Iraku, vidimo veliku razliku kratkoročne politike SAD-a 2003. godine i e, politici prema Iranu gdje se e, stavlja naglasak na ono što će se dogoditi za 10 i 20 godina. Dakle, treba objediniti jedno i drugo, a Postoje načini za to. Imamo naravno kratkoročne potrebe. Upravo sam se vratio iz Mosula i sigurna situacija tamo je dobra za sada, ali imamo različite oručene skupine. Nitko ne zna tko je stožer, imamo različite situacije, eh, minirana područja. I postavlja se pitanje kako riješiti pitanje sigurnosti. U Kirkuku i u Dijali imate E, ponovnu pojavu isis i sukoba u mjestima koja su prije bila stabilnija. Tako da postoje neposredne potrebe u vezi sa sigurnošću, ali treba vidjeti ne samo kako izgraditi institucije, nego ih podvesti pod istu kapu države. I osim toga treba uspostaviti i osnovne usluge u Iraku ono što je važno građanima e, nije toliko hoće li se čelnici sastati sa ovima ili onima, nego imaju li građani struju, vodu i druge usluge. Država ih treba predstavljati i zadovoljiti njihove potrebe. Dakle, to je ključno. Trebaju im institucije koje će ih legitimno predstavljati i e, zadovoljiti njihove osnovne potrebe. Dalje, kada govorimo o povratku raseljenih osoba, pa većina raseljenih osoba e, traži radna mjesta, e, neki prihod e, i osnove za život. I to su osnovni preduvjeti za ponovnu izgradnju države. Evo, to su neke od kratkoročnih potreba. Što je sa dugoročnim potrebama? One su složenije, ali isto tako važne kratkoročne potrebe e, vam e, daju i kratkotrajne pobjede, a danas obilježavamo 15. obljetnicu invazije na Irak. Da ste građanima u Europskoj uniji ili u SAD-u prije 15 godina rekli da, da ispričavam se, da, je 15 godina, e, da, da ste im rekli da će rat trajati još 2018. godine, oni bi vam rekli ne, to nije moguće. No, idemo dalje. Koja su najveća pitanja? Dakle, kao prvo treba popustiti tenzije u vlasti. 2003. godine e, smatralo se da lokalne vlasti mogu bolje reagirati na potrebe vlastitih e, građana nego središnja vlada, jer su oni izgradili Iračku državu, dakle i šiitski ili kurdski čelnici, E, se sjećaju kako je država izgledala, tako da su zapravo radili na saranju slabe države na decentralizaciji e, i zbog toga su izgubili moć u korist ISIS-a. Evo, to je kratka povijest nakon 2003. godine. Ključno pitanje je sljedeće. Je li smislenije imati lokalne ustanove ili kako središnja vlast može reagirati na potrebe građana u čitavoj državi. Naravno, ja ne zagovaram centralizaciju jer je to još uvijek tabu pitanje. E, Kurdi govore o saveznoj vladi, ne o središnjoj vladi, upravo zbog tog tabua, ali to je razgovor koji trebamo povesti i to je u srži nekih od pitanja. Također treba reformirati i sektor sigurnosti. Recimo u Iraku, naročito u osporenim teritorijima imate oružane skupine koje su nastale nakon e, što je ISIS e, preuzeo trećinu teritorija. ISIS e, i dalje ima i e, i neki se čak i kandidiraju na izborima i tu postoje razne skupine koje se kandidiraju i one su postale sastavni dio države. No, pitanje nije toliko trebaju li te skupine postati dio države, nego je to da imate aktere koji djeluju u svom području. Dakle, oni mogu biti i nedržavni i državni akteri. Dakle, nemamo jasno razgraničenje onoga što jest država i što nije država, jer ne postoji unitarna država. Imate bešmerge, imate također i druge skupine. Dakle, kada je e, bivši premijer e, Mm, preuzeo CTS u svoj ured je e, to bilo usporeno zato jer je to bilo protuustavno, ali u studenom 2016. godine parlament je donio zakon e, prema kojem su Hadžedi dio državnih institucija. Dakle, e, trebamo se usredotočiti na parlament jer parlament donosi zakone. Nažalost, e, u Iraku imamo dva oblika parlamenta. Imate kurdistanski parlament koji se nije sastao dvije godine ili imate irački parlament gdje dolazi do politizacije interesa i gdje su neke, neki jači slojevi progurali svoj program. I to nas dovodi do izborne reforme. Kako se uopće ulazi u parlament? O tome se nije niti razgovaralo, ali treba ćemo o tome razgovarati. Dakle, u dugom roku treba dovesti do izborne reforme kako bi se institucionalizirao cijeli proces. I to je doista teško ostvariti i sve reći u deset minuta. Evo, ovo je bio sažetak studija, sada ću prikupiti vaša pitanja. No, ukratko, e, želim reći da ne smijemo nametati državu od ozgo e, i trebamo shvatiti kakva je situacija prije nego što počnemo djelovati. Jer ako budemo previše žurili, to može imati nepovoljne posljedice po društvo i neće riješiti ove dugoročne potrebe koje sam e, tek naznačio. Dakle, treba kao prvo razumjeti lokalne događaje, surađivati s institucijama i e, trebamo i na jedan blaži, ne toliko snažan način poduprijeti određena područja. Hvala gospodin Manzua. Gospodine Mansur na ovom kratkom izlaganju. Evo, prelazimo na raspravu. I e, naravno prvo ima riječ gospođa Saifi. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti gospodinu Mansuru koji je danas s nama ovdje i na kvaliteti studije što se tiče, znači e, nakon 2017. godine i e, iskorjenja ISIS-a, 2018. godina mora biti e, godina oporavka za Irak, pomirenja i izgradnje. To ćemo postići e, samo ako se tim pitanjima bavi u zajedno E, to možemo napraviti i samo ako restrukturiramo policijske snage, isto tako osnovne strukture za prvu pomoć, te također e, e, osmislimo inkluzivno upravljanje i na lokalnoj i nacionalnoj razini, budući da imamo velike izazove, Evropska unija mora igrati vrlo važnu ulogu u tom smislu. Usvajanje i objavljanje zajedničke strategije za Irak, te također angažman europskih institucija i država članica tijekom konferencije u e, Kuvajtu u Veljeći trebaju biti pretočeni u konkretne akte u zemlji. Ono što je važno je također da se obnove infrastrukture, da se un, e, raseljena raseljene osobe vrate u nedavno oslobođena područja, te također da imamo inkluzivnu i predstavljačku vladu. Gospodine Mansur, ja bih vam željela postaviti dva pitanja. Prvo što se tiče nekoliko preporuka na kraju vaše studije. Prvo, koju uloga Evropska e, unija može konkretno igrati u uspostavi dijaloga e, i da li tu imamo znači i posredničku ulogu između e, znači lokalnih kurdistanskih tijela i centralne iračke vlade. Što se tiče misije Evropske unije za sekurizaciju misije Ujedinjenih naroda, da li mislite da u tom smislu se treba ju uključiti i pa paravojne snage u vojne snage e, Iraka i u policijske snage. Merci, madame Saifi. Hvala, gospođo Saifi. Još se jedan kolega u ime zelenih javio za riječ. Gospodin Rajmon. Ili Rajmon, nismo sigurni. Rajmon iz Austrije. Hvala. Imam dva vrlo konkretna pitanja. E, nadovezao bih se na točku 4.2, točka odnosno snažni ljudi nasuprot snažnim institucijama nise iznijeli preporuke jer ipak e, davanje preporuka Europskoj uniji značilo bi stajanje na određenu stranu. E, to nije vaš posao, nego je moj. Dakle, ja bih htio podržati one koji se zalažu za snažne institucije, a ne za isaknute osobnosti ili autoritarne strukture. Dakle, koju bismo strategiju mi kao političari trebali usvojiti na terenu i kakve nam e, mogućnosti uopće predstoje. Zatim Kurdistan, e, vaša studija ne uklapa pitanje kurskih e, Iračana u ono što se događa u, u Turskoj Siriji. E, trebamo li sagledati širu sliku kada govorimo o Iraku i kurskom pitanju i trebamo li sagledati utjecaj onoga što se događa u Turskoj i Siriji na e, stanje e, Kurda u Iraku? sljedeći je gospodin Kosa, naš potpredsjednik. Hvala. Hvala doktoru Mansuru. Imam niz pitanja. Kakvi su odnosi između vlade u Bagdadu i vlade Kurdistana? Počevo od referenduma o neovisnosti. I htio bih čuti jedno detaljnije objašnjenje kada je riječ o ponovnom ustajanju Isisa u Kirkuku. Ova sadašnja vlada je iz toga izvukao određenu pouku. Naročito kada je riječ o pomoći, ne treba izostaviti regiju Alambar. Tu mislim e, onoga, e, na ono što se dogodilo 2013. godine sa prosvjedima protiv sektaške vlade, što je dovelo do nastanka Daesha. I koja je u tome uloga Turske i Irana? Hvala. Ima li daljnjih komentara? Nema. Evo, imamo niz pitanja. Izvolite. Hvala na ovim vašim pitanjima. Počet ću sa pitanjem gospođe Saifi. Prvo pitanje je nešto e, o čemu sam govorilo u e, ovom dokumentu. Imali smo cijeli niz pogrešaka u tom smislu. Nedavno je aerodrom otvoren. Referendum e, je nešto na što svi više manje gledaju kao na pogrešku. Postavlja se pitanje koji je to znači pragmatični nacionalni pokret u, u odnosu na radikalni pokret. A što se tiče e, pragmatičnosti možemo reći da 2005. godine kad je e, znači izgrađena iračka država je za kurde je bilo izuzetne važnosti da imaju snažne ljude također i u Bagdatu e, imali smo znači Hošar Zebara imamo isto tako prvog potpredsjednika vlade i tako dalje ono što se dogodilo od tada je da smo imali znači ono što se dogodilo 2014. godine i oni su odlučili krenuti suprotnim smjerom i nekako ići paralelno s onim što se događa u Bagdadu. Mislim da postoje e, znači, e, znači elementi u e, snagama Kurda za približavanje. Imamo cijeli način, cijeli niz stvari koje se moraju uzeti u obzir ako se da e, plaća kurdima, što će se dogoditi sa onima koji su u Basri, što će se dogoditi sa sunitima. U tom smislu to su elementi kojima su se, se željelo kazniti za referendum, a s druge strane se želi ojačati kredibilitet, jer ćemo imati izbore E, jer budući da je izgradnja težak posao, gdje se treba usredotočiti što se tiče e, vodstva e, vlade u Kurdistanu? Mislim da su se oni vratili malo na taj pragmatizam, no zlatne godine Kurda kad su mogli iskorištavati svoje i svoju naftu i svoju zračnu luku i tako dalje, ti dani su prošli, čini mi se. Zbog toga e, ipak mislim da bi bilo teško uvjeriti e, kurdske lidere da se sada vrate u Bagdata. imamo isto tako i tu manjkavost i neuspjeh referenduma. A tu imamo također i to pitanje Irana, jer nakon referenduma smo imali taj napor da se ide protiv e, Irana i vrlo brzo se vidjelo da se ne može ići u tom pravcu, nego da se mora surađivati sa Iranom. Mnogi akteri u ekteru trebaju uzeti u obzir Iran, to je susjed, snažan igrač i tako dalje. To je realnost u Iraku i zbog toga to je povezano sa kutskim pitanjem. Što se tiče Haždišavija, i isto tako reforme sigurnosnog e, sektora, to je veliki problem. Integracija se neće dogoditi. Sjećam se da sam prije nekoliko e, godina govorio o e, tim liderima oni su govorili o tome da se žele integrirati. Nakon studenog 2016. godine oni se sad vide kao neovisna sigurnosna snaga u nadležnosti premijera no e, po ustavu moraju biti pod nadležnošću ministarstva obrane i ministarstva policije ono što je dosta interesantno da kad govorimo o borbi protiv terorizma je taj to područje je u nadležnosti ureda premijera Mm, ono što je važno je reći da se, znači ove, kad govorimo o reformi sigurnosnog sektora, moramo isto tako smisliti neke nove, potpuno nove identifikacije, kako se to može dogoditi, kako polako možemo e, krenuti od te potrebe za e, oružanim snagama. Prije nekoliko e, dana neki od tih e, hašitskih skupina su govorili znači o E, o e, sastavu, govorili su o tome da oni imaju i kršćane, jezide i tako dalje, da oni bi možda željeli postati svojevrsta nacionalna vlada, žele kontrolirati gradnice i tako dalje. Trebamo vidjeti kako surađivati u okviru te stvarnosti, a ne sad ignorirati stvarnost na samom terenu i nadati se da će se to samo promijeniti. A što se tiče pitanje snažnih ljudi ili snažnih institucija. Naravno, svi se nadaju e, da će se stvoriti snažne institucije, no problem je sljedeći. Kad govorimo o tome, zašto postoji ta povećana potreba za nekim e, e, koji bi bio sličan Sadamu, povratak i tako dalje, je zato što institucije nisu snažne. Ono što je važno je da se ne podržavaju određene ličnosti, nego je važno e, da razgovaramo s onima koji e, predstavljaju institucije. Podjela vlasti sada u ovom trenutku treba ići e, prema institucijama ono što se tiče državnih aktera e, i drugih e, e, paralelnih čimbenika, oni svi imaju određene vlasti i moći i to se mora uzeti u obzir. Što se tiče ovog pitanja Kurda, Mnogi lideri u Kurdistanu imaju isto tako dobre odnose sa turskom vladom, posebno što se tiče gospodarskog e, aspekta. To znači da sa PKK-om i oni imaju problema u ovom obliku. Ova ideja velikog Kurdistana je nešto što je u ovom trenutku nadiđeno. Čini mi se. PKK je aktivan također i u Iraku, di, e, di u Sinđarani, Nive i tako dalje. A što se tiče pitanja ISIS-a u Kirkuku, ISIS je organizacija E, koja je započela u Anbaru, a zatim su teritorijalno se povukli prema Mosulu. U Mosulu su bili poraženi i sad se kreću prema drugim e, teritorijima. Zapravo nemaju sad u ovom trenutku teritoriji i pokušavaju se ponovno teritorijalno negdje učvrstiti prvi, prva motivacija za ISIS je prije svega također i moć i gospodarska moć. Znači ta područja gdje imate različite sukobljene zapravo e, snage koje su u sporovima gdje e, s jedne strane imate pešmerge, gdje imate znači checkpointove svaki dan i tako dalje, gdje nemate solidnu, smirenu situaciju, znači e, tamo gdje država nije prisutna, sve to stvara plodno tlo za e, jačanje e, a u tim teritorijima. Što se tiče uloge Irana, Mogu reći da može što se tiče SAD-a, uloga Irana je preuveličena. Iran želi da Irak bude e, partner. Ono što je važno je 2014. godina je podučila Iran da ne može voditi previše se, e, sektašku politiku. No, s druge strane, Iran kontrolira različite poddržavne e, formacije, različite skupine i tako dalje. Koji je dugi, e, fokus na dugi rok? U tom smislu imamo referendum u Kirku prije nekoliko E, nekoliko dana prije tog referenduma i e, SAD e, i drugi su mislili da će Zarbani jednostavno odgoditi taj referendum, a nisu ni u kojem slučaju predvidjeli što će se dogoditi ako se to ne ostvari. A što se tiče znači ovih planova za hitnu situaciju, nije ih bilo. Imali smo znači u e, listopadu SAD koji pokušavaju znači neke, e, neke e, paralelne planove. Iran se tu pojavio kao zbilja važan igrač. U nekim dijelima Ninive, Mosula i tako dalje Turska želi nastaviti svoje svoj utjecaj jer je to e, područje koje je blizu njezinih granica. Hvala. Hvala gospodine Mansur. Imalo li dodatnih pitanja ili komentara? Ne. To nije slučaj, Onda vam želim jednom zahvaliti na dolasku. E, vi ste bazirani, živite u Londonu. Sada zaključujem ovaj sastanak i poslije podnevnom dijelu započinjemo u 14.30 i nadam se da će podpredsjednik e, odbora gospodin Koso moći e, predsjedavati tim sastanom.